Mesdames, Messieurs, bonjour. Dame i gospodo, uvaženi kolegi, počet ćemo s današnjim sastankom. Kao prvo ćemo usvojiti dnevni red. Ima li netko primjedbi na dnevni red? Ako nema dnevni, e, primjedbi, onda usvajamo dnevni red. Što se tiče priopćenja predsjednice, sutra ćemo imati priopćenja predsjednice, tako da prelazimo odmah na radionicu. Pod nazivom Glavni uzroci siromaštva žena. Riječ je o vrlo važnoj temi koja je aktualna i smatram da će nam današnji gosti dati mnoštvo korisnih informacija za ovu temu kako bismo bolje razumjeli zašto su žene izložene siromaštvu u većoj mjeri od muškaraca. Dopustite mi da pozdravim naše kolege kolegica Agnieszka Geringer, koja dolazi iz Njemačke i koja će govoriti o jednakosti i o glavnim uzrocima siromaštva žena. Da vam kažem nekoliko riječi o Agnješki Geringer, pročitat ću tekst na engleskom jeziku. Agnieszka Geringer je znanstvenica na katedri za ekonomske znanosti u Göttingenu, Njemačkoj. U srpnju 2010. godine završila je doktorski studij na sveučilištu u Torinu. Zajedno sa profesorom Stefanom, Stefanom Klasom provela je analizu politika koje se tiču obitelji na sudjelovanje žena u Europskoj uniji u zapošljavanju. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali da vam predstavim e, ovo izlaganje koje ima za cilj da vam e, dakle, dam nekoliko uvodnih riječi o radionici. Prije nego što krenem e, govoriti o samoj temi ženskog siromaštva, htjela bih reći da kada ne bi postojala nejednakost u primanjima, ne bismo imali niti siromaštvo žena. Tema nejednakosti u primanjima je itekako vezano s temu siromaštva. Ovo izlaganje se temelji na rezultatima projekta e, na kojem radim sa profesorom Klasom i još jednim kolegom iz istog sveučilišta. Dakle, ako gledamo na rodno neutralan način, primjećujemo da nejednakost u dohotku i siromaštvo su u porastu u Europi, to vidimo i iz podataka. Dakle, na ljevoj strani možete vidjeti nejednakost u dohotku temeljem koeficijenta, ginjevog koeficijenta. Na desnoj strani možete vidjeti stopu e, stopu rizika od siromaštva gdje se to vidi dakle na temelju 60 postupne stope od srednje vrijednosti dohotka. E, oba koncepta nejednakost dohotka i siromaštvo mogu se dovesti u vezu i zapravo su povezana sa promjenama u raspodjeli dohotka, sa promjenama u poreznom sustavu i demografskim promjenama. Dakle, u znanstvenom smislu vodi se rasprava o tome koji od tih čimbenika najviše utječe na spomenute pojmove. Kada je riječ e, o siromaštvu, možemo uočiti da postoji postoje velike razlike među spolovima kada govorimo o siromaštvu u Europi, dakle postoje razlike i u dobnim skupinama i postoje neke razlike koje se mogu zabilježiti kroz vrijeme. Ovdje vam mogu i pokazati neke rezultate. Dakle, samo da bolje uočite razlike, moramo uspoređivati pune crte sa isprekidanim crtama, dakle zajedno pune i zajedno isprekidane crte. Ako gledamo dobne skupine, vidimo da postoje konzistentne razlike koje se tijekom godina smanjuju. 2013. godine razlike za 27 država članica i za 15 država članica Europske unije nešto su niže nego, nego ranije. Ove se razlike i dalje mogu primijetiti neovisno o konkretnom preciznom pojmu dohotka na koji mislimo. Bilo da je riječ o referentnoj vrijednosti koja se mijenja kroz vrijeme ili dakle bilo da je riječ o vrijednosti u nekom određenom trenutku, dakle neovisno o tome da li to sagledavamo prije ili poslije isplate socijalnih naknada, odnosno transfera. Iz perspektive dobne skupine možemo vidjeti da premda nema gotovo nikakvih razlika među spolovima kada je riječ o djeci, postoji, postoje razlike u siromaštvu u kasnijoj dobi e, i isto tako što se tiče skupine od 16 do 24 godine vidimo značajne razlike među spolovima, a isto vrijedi i za radno aktivno stanovništvo, dakle za glavnu skupinu i tu se primjećuju razlike. Nadalje, e, kada je riječ o prvoj dobnoj skupini, dakle ako govorimo o mladima, te su razlike bitno veće nego kasnije. Primjećujemo da se smanjuju razlike među spolovima kada je riječ o starijem radnoaktivnom stanovništvu, i zatim se povećava uh, u mirovini, dakle kod umirovljenika. Kada je riječ o posljednjoj kategoriji, o umirovljenicima, možemo isto tako istaknuti da je siromaštvo u apsolutnom smislu, odnosno stopa siromaštva je u padu tijekom vremena i primjećujemo također da dolazi do konvergencije među stopama siromaštva između spolova. Ako gledamo stopu siromaštva prema spolovima, dakle to moramo dovesti u vezu sa tipom kućanstva. Budući da muškarci i žene žive u različitim tipovima kućanstva, primjećujemo da ona kućanstva gdje su nositelji žene uglavnom žive u lošim uvjetima. Također se e, i tu može primijetiti razlika među spolovima. Što se tiče samog sastava kućanstava, htjela bih vam ovdje prikazati nekoliko činjenica. U gornjem dijelu možemo vidjeti relativnu zastupljenost različitih tipova kućanstava. Najviše je zastupljeno kućanstvo sa E, dvije odrasle osobe, zatim sa samohranim majkama i na kraju su kućanstva e, gdje nosite samohrani otac. Kada je riječ e, o kućanstvima sa samohranim roditeljima, što možete vidjeti u donjem dijelu grafikona, ovdje se vidi i određena rodna pristranost, budući da ima mnogo više kućanstava sa samohranim majkama nego sa samohranim očevima. Ona su mnogo češća. Zašto se ovdje usmjeravamo na tip kućanstava, budući da su kućanstva gdje su nositelji samohrani roditelji upravo ona koja su najviše izložena siromaštvu. Što se tiče gospodarske situacije u kojoj se nalaze pojedina kućanstva, ovdje na, u grafikonu možete vidjeti razmjernu e, relativnu učestalost devet tipova kućanstava. E, prema raspodjeli dohotka. Iz ovog prikaza možemo vidjeti treći tip kućanstva, a to su starije žene, dakle kućanstva gdje su nositelji starije žene i još i peti tip kućanstva, a to su samohrane majke, e, dakle u starijoj dobi. One su u prvoj polovici raspodjele dohotka, tu su koncentrirane, što znači da su potencijalno u većoj mjeri izloženi siromaštvu. Zatim imamo isto tako kućanstva sa dva roditelja ili više odraslih osoba. E, ta su kućanstva na višoj ljestvici u raspodjeli, na višoj razini u raspodjeli dohotka. Opće stanje u Europskoj uniji se na drugačiji raz, način e, odražava u pojedinim državama članicama, no ovdje možemo vidjeti dva primjera imamo situaciju u Bugarskoj gdje je vidljivo da kod starijih žena da su one vrlo česte u prvom kvintilu raspodjele dohotka. Isto tako vidimo da kućanstva čije nosite samohrani otac imaju također značajne poteškoće budući da se nalaze u prvoj petini raspodjel dohotka. Iz podataka se vidi da postoji rodna dimenzija siromaštva. Ako želimo pronaći objašnjenje za to, trebamo istaknuti da postoje dva čimbenika koja mogu utjecati na nepovoljni položaj žena. Kao prvo sastav kućanstva i drugo položaj različitih tipova kućanstva u raspodjeli dohotka. Što se tiče samog sastava kućanstva, možemo reći da siromaštvo i rodne razlike su posljedica tipa kućanstva E, čiji su nositelji žene. Dakle, govorimo o e, kućanstvima s djecom, bez djece, rastavljenima ili pak starijim ženama. Ovdje također treba spomenuti i ulogu braka, ulaska u brak, dakle u slučaju dakle tu može utjecati na raspodjelu e, ili na nejednakost dohotka i siromaštvo. No, tu se ne može znatno utjecati. iz perspektive kreiranja politika značajnije je pozicija pojedinih kućanstava kada je riječ o raspodjeli dohotka, dakle u tom rasponu. E, različite vrste kućanstava gdje su nositelji žene su češća od kućanstava, e, naime češće su na donjem dijelu raspodjele dohotka u odnosu na kućanstva čiji su nositelji muškarci. To ovisi naravno o njihovim primanjima, socijalnim transferima i sudjelovanju na tržištu rada. Što se tiče sudjelovanja, odnosno uključenosti na tržištu rada, ako se promiče sudjelovanje žena na tržištu rada, to može utjecati više na siromašna kućanstva nego na ona imućnija i mi možemo potvrditi da to može pozitivno utjecati na raspodjelu dohotka i na smanjenje siromaštva. Što se tiče dohotka, tu se pojavljuje i pitanje diskriminacije žena na tržištu rada, to vjerojatno ima ključnu ulogu, pa je i to još jedan čimbenik kojim bismo se trebali konkretnije pozabaviti. Dakle, zaključno htjela bih reći da treba prepoznati činjenicu da postoje značajne razlike među spolovima kada govorimo o siromaštvu, to se posebno odnosi na kućanstva čiji su nositelji žene i to imamo različite vrste kućanstava. Ako želimo poboljšati, e, naime, kada bismo poboljšali položaj e, tih kućanstava, to bi moglo značajno utjecati na poboljšanje situacije kada je riječ o raspodjeli dohotka i smanjenju siromaštva. Hvala lijepa, hvala na izlaganju. Mislim da je ovo vrlo precizna, precizan pregled e, položaja u kojem se nalaze žene u različitim kategorijama, posebno kada je riječ o njihovoj izloženosti siromaštvu. Rekli ste da to ima veze sa nejednakom razinom dohotka, odnosno s razlikama u plaćama između muškaraca i žena i da to ovisi također o sastavu kućanstva. Dakle, je li riječ o kućanstvu sa dvoje roditelja, sa jednim roditeljem i tako dalje. E, sada otvaramo mogućnost e, sudionicima da postave pitanja našem, našem, našem govorniku. Kolegica Izvolite. Hvala vam lijepo. Predavanje je bilo zanimljivo i zahvaljujem se zaista. Očito će tijekom popodneva biti puno riječi još o ovom i na, ovim drugim temama. Međutim, činjenica je da su da, da siromaštvo je ima puno uzroka, a najveći su strukturne naravi, kao što je nezaposlenost, nedostatak obrazovanja, nedostatak financijske pomoći za djecu i nedostatak zdravstvenog osiguranja. Vidjeli smo po vašim grafikonima da se od zemlje do zemlje, od države do države razlikuju mm, stupci u grafikonu, što je očito povezano sa stupnjem ekonomskim razvoja pojedine zemlje bez obzira što smo svi u Europskoj uniji. U svakom slučaju zanimljiva je tema e, o kojoj ste govorili o sastavu domaćinstava. Smatram da je u mnogim zemljama problem sa ženama koje su starije dobi iz razloga što jednom kad izađu sa tržišta rada vrlo teško se ponovo mogu uključiti na tržište rada i to je tema o kojoj bi možda mogli malo više razgovarati. Isto tako socijalni eh, sustavi ne vode dovoljno računa o ženama, koje žive u siromaštvu, tako da zapadaju još veće probleme nego što, to, nego što su to muškarci u starijoj dobi. U svakom slučaju puno su veće prepreke za žene starije dobi eh, i zato mislim da bi to morala biti naša tema kako ponovo ući na tržište rada jer imaju problem kad uđu na intervju za posao eh, mislim da kad se radi preko 45 do 50 godina da žene nemaju više šansu i to ih uvodi u razne probleme. I zato e, zahvaljujem se na ovome. U svakom slučaju važno je voditi računa o strukturi domaćinstva, ali isto tako i o socijalnom e, sustavu pojedine, zdravstvenom sustavu pojedine države. Ja vjerujem da će ova konferencija do kraja dana doći do još nekih zaključaka koji mogu biti zajednički, zajednički zaključci ove e, naše radne skupine. Hvala vam lijepo. veoma veľmi pekne. Sú ešte ďalšie pripomienky. Hvala lijepa. Imali još pitanja ili komentara? Ako to nije slučaj, onda zahvaljujem kolegici na vrlo zanimljivom izlaganju i na mnoštvu informacija. Sada prelazimo na sljedeće govornike. Dr. Wilmer Langen sa sveučilišta iz Antwerpena, iz Belgije, koji će nam govoriti o posljedicama koje siromaštvo ima na životne i radne uvjete žena i djece. Nakon njega će uslijediti e, još, e, još jedna kolegica koja će uzeti riječ. Izvolite. Lijepi pozdrav svima. Hvala vam što ste me pozvali na ovo izlaganje. Ja ću održati izlaganje na nizozemskom. Dakle, ja ću vam predstaviti najznačajnije rezultate izvješća koje sam sastavio, a koje od mene naručio ovaj odbor. Glavna tema je pitanje siromaštva žena i isključenost žena. Prije nego što nešto kažemo o samoj temi, htio bih naglasiti da ovdje govorimo o ženama i muškacima koji su aktivni, dakle ne govorimo govorimo o aktivno radnom stanovništvu, ne o umirovljenicima i glavna tema su pitanja dohotka. Usporedivi podaci nisu dostupni za Hrvatsku, tako da ću govoriti o 27 država članica. Općenito se može reći, kao što smo mogli čuti iz prethodnog izlaganja, da je siromaštvo veći problem za žene nego za muškarce. Ako pogledamo radno aktivne žene, govorimo o 19%, dok muškaraca ima 17%. Postoje neke razlike, Danska, Finska, Češka, Slovenija Cipar imaju relativno niske stope izlaženosti siromaštva, Rumanska, Bugarska, Italija. U tim zemljama je stopa izloženosti siromaštva kod žena mnogo veća. Također postoje razlike ovisno o pojedinim kategorijama žena. Žene e, migrantice koje nisu iz Europske unije i samohrane majke su kategorije koje su više izložene siromaštvu. Postoje još neke kategorije žena koje su ranjive, kao na primjer žene sa invaliditetom ili pak romkinje. Međutim, teško dobiti usporedive podatke za te kategorije žena. Ovdje možete vidjeti rizik izloženosti siromaštvu za muškarce i žene i vidite razlike među spolovima. Mislim da ovo korisno na temelju ovoga što je prikazano možemo izvući nekoliko zanimljivih zaključaka. Kao prvo možete vidjeti da ne postoje razlike među spolovima u svim zemljama. U nekim zemljama ne postoji razlika kada govorimo o stopi rizika od siromaštva, Danska, Grčka, Portugal i neke druge zemlje. U svim tim zemljama osim Danske postoji visoka e, stopa rizika od siromaštva kako za muškarce tako i za žene. U drugim zemljama su razlike manje i sada bih htio spomenuti drugi zaključak. Razlike među plaćama između muškaraca i žena najveće su tamo gdje je rizik veći za ženu nego za muškarce. Dakle, ako pogledamo stvarnu situaciju, tamo gdje zemlja bilježi dobre rezultate, najveće su razlike između muškaraca i žena. Velike razlike, kada govorimo o siromaštvu, su u onim zemljama gdje je najveći broj samohranih majki. Dakle, tamo gdje ima najveći broj samohranih majki, najveće su i razlike u siromaštvu između muškaraca i žena. Jedina zemlja koja dobro se uspjeva nositi sa e, rizikom od siromaštva i kada je riječ o ženama i o muškarcima je Danska. Ako pogledamo sad e, utjecaj e, siromaštva i pristup različitim uslugama na tržištu rada, kao prvo možemo reći da je jasno da žene koje žive u siromaštvu uglavnom žive u lošijim stambenim uvjetima i to je vidljivo svugdje u Europi, nema nekih razlika među zemljama članicama. Dakle, to znači da su to e, stanovi kojim postoje lošiji životni uvjeti i istovremeno i to predstavlja jedan začarani krug. Što se tiče e, zdravstvene skrbi, žene koje su u siromaštu teže mogu imati pristup primarnoj zdravstvenoj skrbi, što nije slučaj u svim zemljama do duše. Međutim, problem je e, nemogućnost pristupa liječnicima opće prakse, dakle to je u Grčkoj, Italiji, Portugalu i Irskoj. To je problem. U nekim drugim zemljama e, ne ne moramo nužno govoriti o razlici e, u tom području između onih koji žive u siromaštvu i onih koji ne žive u siromaštvu. Život u siromaštvu također znači i smanjen pristup sredstvima javnog prijevoza, što je također problematično budući da je javni prijevoz jedini put za izlazak iz siromaštva u doslovnom smislu jer to omogućuje da se dođe do drugog grada i da se dođe do nekog zaposlenja. To je problem posebno u Finskoj, Poljskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj gdje su E, velika pod, seoska područja. Život u siromaštvu također utječe na prilike na tržištu rada. Znamo da neki dokumenti Europske unije stavljaju naglasak upravo na integraciju na tržištu rada kako bi se izišlo i prevladalo siromaštvo. Istovremeno žene su podzastupljene na e, netipičnim e, oblicima rada kao što su na primjer poslovi na nepuno radno vrijeme i tako dalje. To su ujedno i poslovi koji su slabije plaćeni i koji su slabije zaštićeni. E, žene su također zadržene za skrb o djeci najčešće. E, žene koje rade na nepuno radno vrijeme su e, manje izložene opasnosti da završe u siromaštvu od muškaraca i tu zapravo dolazi do obrnutog e, trenda. Zato što je siromaštvo problem u obitelji. Ako imate žene koje rade na nepuno radno vrijeme, vrlo često se radi o tome da njihov partner već ima posao. Tako da drugi pri, druga izvor prihoda e, omogućava e, kućanstvo da bude iznad praga siromaštva ako muškarac zarađuje za obitelj i ako radi na nepuno radno vrijeme, onda je naravno situacija drugačija. To ima brojne implikacije na tržištu rada. E, međutim, kada je riječ o suzbijanju siromaštva nije nužno negativno ako netko radi na nepuno radno vrijeme. Da kako, ako je ta osoba ujedno jedina koja skrbi i zarađuje za obitelj, onda to jest problem. Dakle, siromaštvo je problem na razini obitelji. Dakle, bolje da se stvari sagledaju na razini obitelji. Žene koje žive u siromaštvu imaju nižu očekivanu životnu dob, Znamo da isto tako kada govorimo o djeci koja odrastaju u tim uvjetima, da e, odrastanje u siromaštvu utječe na dalje prilike za ostvarivanje u životu, dobivanje zaposlenja i tako dalje i na prilike za roditeljstvo. Dakle, ukoliko su oba roditelja nezaposlena, a govorimo o obiteljima sa vrlo niskom radnim intenzitetom, ima ih, e, govorimo dakle oko 73 posto djece koja odrastaju u takvim obiteljima. I vrlo zanimljivo pogledati razlike među spolovima. Vidimo da samohrane majke i e, majke koje ne dolaze iz Europske unije da su zastupljene u takvim obiteljima, tako da i djeca koja se nalaze u tim obiteljima su izložena većem siromaštvu. Ovdje e, plavi stupci predstavljaju broj djece u samohranim obiteljima ili pak obiteljima koje ne dolaze iz Europske unije i e, narančasti stupac prikazuje siromašnu djecu. Gotovo 40% e, takvih kućanstava gdje su samohrane majke ili majke emigrantice su u siromaštvu. U e, Luksemburgu, Belgiji i Ujedinjenoj kraljevini postoji određeni postotak djece koja e, žive u takvim kućanstvima. E, čak 70% djece koja žive u siromaštvu žive u takvim obiteljima. E, u zemljama istočne Europe, s druge strane, ti su, te su stope niže. Dakle, problem siromaštva djece nije jednako izražen svugdje. U nekim zemljama djeca završe u siromaštvu, čak i ako oba roditelja imaju prihode, to je u nekim zemljama istočne Europe, a u nekim e, zemljama djeca žive, e, dakle to je slučaj kod djece koja žive sa samohranim majkama ili majkama imigranticama. Kakve se mjere mogu donijeti, dakle to će ovisiti o vezi između politika za zaštitu dohotka i mjera koje, kojima je cilj osigurati e, zaposlenje, odnosno radno mjesto. Ako pogledamo e, dakle, zaštitu dohotka, prihoda, e, vidimo ovdje socijalnu dakle socijalnu pomoć i prag siromaštva za samohrane roditelje. Irska je jedina zemlja gdje je socijalna pomoć dovoljna da ljudi budu iznad praga siromaštva. U Danskoj e, je naknada dovoljna za samohrane roditelje, ali ne za one koji moraju zarađivati za obitelj. U svim državama članicama socijalne naknade nisu dovoljne da bi obitelji bile iznad praga siromaštva. Ovdje možete vidjeti koliko to pomaže u dobivanju posla. Dakle, neto minimalna plaća u odnosu na prak siromaštva u Danskoj, Poljskoj, Nizozemskoj, Irskoj i još nekim državama članicama samohrane majke, e, to je dovoljno samohranim majkama da ne budu u siromaštvu. Dakle, u svim ostalim zemljama e, oni koji primaju minimalnu plaću ne mogu biti iznad praga siromaštva, samo zahvaljujući tome. Još jedan e, mogući izlazak iz te situacije e, su da se te mjere poprate e, doplatkom za djecu. To može pomoći obiteljima da budu iznad praga siromaštva. Ovdje možete vidjeti kako je došlo do pada siromaštva kod nekih obitelji u pojedinim zemljama gdje je dječji doplatak pomogao u tome u Norveškoj, Finskoj i Irskoj to e, tu se radi na tome kako bi dječji doplatak omogućio samohranim majkama da e, ne žive u siromaštvu u Švedskoj, Slovačkoj i još nekim zemljama. Dječji doplatak nije dovoljan za tu namjenu i u tim zemljama bi se još situacija mogla značajno unaprijediti. Ako se sada osvrnemo na mjere za zapošljavanje, odnosno poticanje zapošljavanja kao što je skrb za djecu, ili pak e, plaćeni roditeljski dopust. Ovdje možete vidjeti djecu od e, do dvije godine života, zatim djecu koja žive u e, obiteljima s niskim i sa visokim dohodkom. U nekim zemljama nema gotovo uopće infrastrukture za skrbo djeci u Češkoj, Poljskoj, Litvi, Mađarskoj, ali isto tako i Austriji i Ujedinjenoj Kraljevini. No, u nekim zemljama postoji e, dobra infrastruktura za čuvanje djece. Djeca koja odrastaju u imućnim obiteljima češće se koriste tom infrastrukturom od siromašnih obitelji. Isto tako se promiče e, skrb o djeci kao politika što omogućuje roditeljima da se zaposle. Međutim, vidimo da ta djeca zapravo nemaju mogućnost da dobiju mjesto u vrtićima, tako da ta politika ne daje rezultate. Što se tiče plaćenog roditeljskog dopusta, možemo vidjeti da postoje velike društvene razlike, velike razlike među socijalnim kategorijama. Dakle, zaključno bih rekao da postoji još mnogo država članica koje trebaju raditi na tome da popre, da poboljšaju infrastrukturu za skrb o djeci i većina država članica Europske unije trenutno ne uspjeva pružiti dovoljnu potporu dohotku za obitelji ili za žene koje nemaju posao. Hvala. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Hvala vam na vrlo zanimljivom izlaganju. Ja sam iz Slovačke, a spomenuli ste moju zemlju nekoliko puta. I čini se da stanje nije baš najbolje u smislu pristupa službama za čuvanje djece, potpore za samohrane majke i tako dalje. Oni su izloženi riziku od siromaštva ili je on uvećano usporedno sa parovima. Mislim da bi političari ne samo trebali utvrđivati probleme, već i tražiti rješenja trebali bi naći rješenja za one koji su najosjetljiviji, a to su samohrane majke koje imaju djecu i žive s njima u istom kućanstvu. Ja vjerujem da će sada biti mnogo pitanja i budući da je ovo jako važna, pit, važna tema, najprije vam predstavljam Ju Katarine Čen, našu sljedeću gošću iz UNICEF-a. Ona je pripremila izlaganje o djeci i utjecaju gospodarske krize na njih. Hvala. Ja dolazim iz Ureda za istraživanja UNICEF-a sa sjedištem u Firenci. Želim vam sada reći da UNICEF e, ima svoje predstavništvo u 25 od 28 država članica EU-a. U ovom ću izlaganju govoriti o jednom izvješću koje je objavljeno u listopadu prošle godine. Zove se Djeca recesije, utjecaj gospodarske krize na djecu u bogatim zemljama. Proučavali smo stanje sa djecom u 41 zemlji, e, zemalja e, Europske unije i šire. Ovdje će naglasak biti na EU 2012. A to je vrijeme recesije. Siromaštvo djece se povećalo u 19 od 28 država članica e, Europske unije. Mi smo koristili takozvani anchored poverty line, a to je 60% nacionalnog medija dohotka 2008. godine u EU. Mi smo sve fiksirali na godinu 2008. kao baznu godinu e, jer smo željeli usporediti stanje u realnom smislu. I zatim smo brojke mijenjali samo ovisno o inflaciji, a ne ovisno o raspodjeljenosti dohodka tijekom krize primijetili smo da je došlo do teške deprivacije djece, a stopa teške deprivacije djece se povećala u dvije trećine zemalja Europske unije. Što se tiče e, dubine siromaštva djece i to je povećano u dvije trećine europskih zemalja i to nesrazmjerno. Ja ću govoriti o ne ujednačenoj raspodjeljenosti dohotka i kako to utječe na djecu. Postoje posebno osjetljiva kućanstva koja smo spomenuli u ranijim izlaganjima. To su kućanstva samohranih roditelja, samohranih majki ili kućanstva u kojima roditelji ne dolaze iz država članica EU-a. Između 2008. i 2012. godine djeca samohranih roditelja bila su češće izložena siromaštvu i to je nešto što kao trend primjećujemo u svim zemljama, čak i kada uspoređujemo to e, u nordijskim zemljama. U svim državama članicama djeca su više izložena siromaštvu ako žive s jednim roditeljem, uglavnom majkom. Siromaštvo teže opada u onim obiteljima gdje dijete ima jednog roditelja. Sličan trend primjećujemo i kod djece smještene u obitelji čiji roditelji nisu su iz Europske unije. Ako dijete živi u takvom kućanstvu, u kućanstvu sa roditeljima migrantima, izloženje je siromaštvu i to je nešto što cijelo vrijeme primjećujemo da su djeca izložena siromaštvu i da to siromaštvo može biti produbljeno puno brže nego u drugim vrstama obitelji. Zatim smo proučavali druge ekonomsko ranjive skupine. U Europskoj uniji imamo starije žene kao posebno osjetljivu skupinu na siromaštvo. Ali čak i u onim državama gdje je siromaštvo ljudi iznad 65. izraženije, najprimjetljivije je to što se događa kroz vrijeme, koliko brzo ili sporo se produbljuje siromaštvu. To je najviše izraženo u obiteljima sa jednim roditeljem. Ovdje možemo vidjeti izvješće UNICEF-a i stanja mladih ljudi na tržištu rada i radi se o mladima od 15. do 24. godine života. Kao što znate, mladi se nalaze u netipičnim radnim odnosima i um, na njih je gospodarska kriza i tekako utjecala. Oko 7,5 milijuna e, mladih od 15 do 24 godine e, nisu dobili obrazovanje ili osposobljavanje 2013. godine. A isto tako, e, što se tiče promjena, u e, stopi nezaposlenosti ona se povećavala u gotovo svakoj državi članici, a to je najizraženije u Južnoj Europi i mediteranskim zemljama. Jedno od dvoje mladih ljudi koji traže posao ne pronalaze posao u zemljama poput Grčke i Španjolske. Čak i kada dobiju posao, e, ne svojom voljom rade na nepuno radno vrijeme a mnogi mladi rade na privremeno razdoblje ili na e, šest mjeseci ili nešto duže. Broj takvih mladih ljudi se povećava posebno u onim državama koje su najteže pogođene ekonomskom krizom. Što se tiče spolnih razlika, one nisu velike, ali mladi su muškarci u većem riziku da će biti nezaposleni ili izgubiti posao. Kod mladih muškaraca stopa nezaposlenosti se brže povećava. Mlade žene e, su vrlo često izložene situaciji u kojoj nisu niti zaposlene, niti se školuju a zatim imamo zemlje poput Češke, Njemačke, Mađarske, Malte, Nizozemske, Poljske, Rumunske i Ujedinjenog kraljevstva gdje e, e, su mladi posebno izloženi takvom problemu. Treba staviti naglasak na to da je ekonomska kriza neproporcionalno utjecala na djecu, čak i kada ih uspoređujemo sa starijim građanima. To se dogodilo posebno djeci koja žive s jednim roditeljem ili u obitelji migranata. Situacija u kojoj se mladi ljudi nalaze vrlo je teška i sada nažalost imamo situaciju u kojoj će možda cijela generacija mladih biti ostavljena po strani. Hvala. U ovom smo izlaganju ponovno bacili svjetlo na određene skupine u društvu. Naglasak smo stavili na to da ne samo žene i djeca pate od siromaštva, već i posebne vrste obitelji, poput obitelji sa migrantima ili je samohranim roditeljima. Vrijeme je za pitanja. Imate li možda pitanja? Gospođo Morvaj, izvolite. Hvala lijepo. Mislim da je jako važno. Dakle, još jedan put oprostite. Puno vam hvala. Mislim da je jako važno da mi govorimo o siromaštvu u ovom odboru. O siromaštvu među ženama i djecom i to da govorimo s pomoć stručnjaka. Budući da ja ishodišno dolazim iz pravničke struke i pravničkih voda, Moram ovdje istaknuti i jednu negativnu karakteristiku, jednu negativnu obilježbe. Govorimo o toj temi u kontekstu gospodarske krize. I mi zapravo stječemo dojam da je to neka vrsta prirodne katastrofe, ta gospodarska kriza koja je pogodila Europu. Tako govorimo o tom fenomenu kao da je to doista neka vrsta tsunamija prirodne katastrofe, kao što rekao, koja je bila potpuno neizbježna i koju mi moramo primiti na znanje i kažemo to je vrlo tužno, žalosno, ali pot, neizbježno je. I tako onda govorimo jasno kao posljedici isto neizbježno je siromaštvo djece, siromaštvo koje raste, djeci koja su rođena u siromaštvu, koja u tom odrastaju, i to je potpuno nepopravljava. Međutim, mi to tako ne mislimo i ne smijemo tako prihvatiti. Koje bi bilo rješenje? Mi moramo jačati socijalni aparat unatoč svim otežavajućim okolnostima i moramo krenuti jednim potpuno novim kursom, novim pravcom. Nama treba jedan novi pristup čitavoj priči. Jer to nije bila prirodna katastrofa, ne. Ovaj položaj je zapravo posljedica katastrofalno loših odluka političara, bankara i drugih aktera iz tih sfera života. I zbog toga ne smiju djeca i žene patiti. I mi ne smijemo dozvoliti da ti faktori društva uopće nastave biti osposobljeni i nastave imati ovlasti da donose odluke i dalje možda tako katastrofalno loše i, i time prouzrok nastave stvarati novu siromašnu, siromaštvo za djecu. U Mađarskoj recimo, u Mađarskoj vidimo da imamo čitav niz novih osiromašenih ljudi, žena i djece, koji su bili zloupotrebljeni od strane banaka, koji su različite kredite uzeli na bazi recimo švicarskih franaka, a tečaj, zamijenjen, tečaj je rastao, primjerice sa 150 forinti jedan franak narastao na 290 forinti. Naravno možete misliti što se dogodilo sa kreditima, zbog toga su mnogi ljudi ostali na ulici, izgubili svoje stanove, izgubili svoje domove, bilo je puno sam, sam, samoubojstava. Također, uglavnom možete si misliti koje su bile posljedice po djecu i žene i starije i nezaštićene i slabije. UNICEF je čak se uključio i mađarska djeca su pod kontrolom UNICEF-a dobrim dijelom za njihovo stanje. Prema tome, u toj situaciji mislimo da se banke moraju kazniti i ja vas pozivam da u utorak između jedan i dva sata dođe na jedno, dođete na jedno veliko javno saslušanje, sudjelujte u tome, to će biti saslušanje u vezi upravo takvih hipotekarnih zajmova koji su ljude uništili. će tu i predstavnici najpogođenijih tih mađarskih um, novo osiromašenih ljudi koji su zbog tih dugova bankama ostali uglavnom na ulici i bit će puno govora upravo o njihovim obiteljima, o ženama, o djeci koja zbog toga odrastaju u siromaštvu. Da vam ne govorim koliko od njih je moralo otići pod bilo koju cijenu u inozemstvo da bi bilo što radila, eventualno plaćala, otplaćivala te kredite da nisko bez svoje temeljne nekretninu, ali u međuvremenu je i to postalo nemoguće jer su te od, dakle, ra, obroci, da, oplat, otplata kredita je postala nemoguća. Zbog toga predlažem da tu krizu ne promatramo i ne prihvaćamo kao jednu prirodnu katastrofu, nego kao proizvod loših ljudskih odluka. I zbog toga moramo postupati kako treba. Puno hvala. Ovo nije bilo pitanje, više je to bio komentar. Sada dajem riječ kolegici Neuhelt. Hvala lijepo za ova dva referata. Sada ja imam, bilo vrlo zanimljivo Imam pitanje našim predavačicama. Kad razmišljamo o ženama, posebno samohranim majkama, kako im možemo pomoći kad o tom razmišljamo? Onda ipak ne smijemo zaboraviti na očeve. I sad me zanima što, kako vi to sagledavate. Je li mislite da su očevi nesposobni plaćati i zato što zaista nisu u stanju te novce davati plaćati ili ročevi ne žele plaćati iako bi možda mogli. Jer mislim da je to jako važno područje, budući da još uvijek živimo u društvu u kojem djeca uglavnom ostaju kod mame, kod majki, ali novac obično ostaje kod očeva. Pa me stoga jako zanima što je s onim platežno sposobnim očevima i koliko njih onda ne plaća iako bi moglo. Um, ja, ik ben het er helemaal eh, mee eens. En ik denk als we nadenken... U potpunosti se slažem. Moramo razmotriti i ulogu očeva. Trebamo vidjeti na koji način zaštititi dohodak majki, posebno samohrani majci. Majki. U Belgiji, zemlji iz koje dolazim, to ne funkcionira kako treba. Mnoge žene ne dobivaju alimentaciju na koju imaju pravo. Jedan od najboljih načina da se to riješi je da krenemo stopama Švedske. U Švedskoj Iznos alimentacije jamči država. Nakon razvoda žene će dobiti sredstva koja im pripadaju, može li to i želi li to muškarac platiti ili ne. Mislim da se na to možemo ugledati i u potpunosti se slažem sa vama. I ja se slažem s vama, ali moram još nešto dodati. Svi roditelji bilo da su to majke ili očevi, ne smiju biti prepušteni na milost i nemilost roditelja koji ode. Mislim da socijalne službe ovdje moraju odigrati vrlo važnu ulogu i osigurati minimalni standard života bez obzira u kakvoj se situaciji nalazi roditelj s kojim dijete ostaje. Možemo ganjati očeve i naplaćivati alimentacije, ali svatko treba odigrati svoju ulogu. Hvala. A sada dajem riječ sljedećem kolegi ili kolegici koji bi postavio pitanje. Izvolite, gospođa Ward. Hvala. Ja sam zaista e, iznenađena nekim od statističkih podataka koje ste nam predočili. Podržavam govornika e, koji se javio prije mene, prije Marije. Mislim da i u e, sjeverozapadnoj Engleskoj imamo strašne probleme. Imamo toliki broj ljudi koji se protivi mjerama štednje da sam ja zbog toga i ušla u politiku. Ja predstavljam vrlo veliko područje i istraživala sam područje šireg Manchestera. Mogu vam reći da gotovo 40% djece u tom području živi u siromaštvu. Ja jesam bila upoznata sa siromaštvom e, područja iz kojeg dolazim, ali nisam znala da je to siromaštvo tako izraženo. Prije nekoliko godina kada smo krenuli ostvarivati neki napredak, došli smo do današnjeg dana kada smo u puno težim problemima. Neka djeca žive u strašnom siromaštvu i sada se čini da je situacija sve gora i gora. Došlo je do mjera štednje, došlo je do rezava u javnim službama i zbog toga je nakon lošeg krenulo još gore, a to je pogodilo nedužnu djecu. Mislim da sam ova izvješća čula u pravom trenutku. Sada kada želim ove podatke i želim ih prenijeti najosjetljivim skupinama društva društva. Najprije bih nešto rekla o poveznici između siromaštva i nasilja. Mislim da to u izlaganjima do sada nije spomenuto, iako nisam sve slušala od početka. Ja surađujem sa mnogim organizacijama, Women's Aid, zatim organizacijama za žene izbjeglice, za žene koje su žrtve seksualnog nasilja i nasilja u obitelji i tako dalje temi udruge i organizacije nepristano javljaju da zaprimaju sve više i više poziva i da rješavaju su veći broj problema. Mislim da to moramo uzeti u obzir. Čini se da sve više žena bježe od kuće, napuštaju svoja radna mjesta, ne osjećaju se samo uvjereno i ne osjećaju da u svome domu imaju potporu na koju će se osloniti i ponovno postati ekonomski aktivne. Ja bih željela da to prokomentiramo komentiramo i da tu temu e, također načnemo o ženama i o siromaštvu. Sljedeće što me zanima je ovo. Mislite li vi da sve veći broj žena koje nisu ni u obrazovanju niti u niti su zaposlene E, to doživljavaju zbog toga što imamo sve veću učestalost tineđerskih trudnoća. Hvala. Što se tiče poveznice siromaštva i nasilja, vi ste apsolutno u pravu ta veza postoji. U ovom izvješću o kojemu sam ja govorila, međutim, o tome nema informacija. Ovdje smo uspoređivali podatke iz 27 država članica EU-a, a za to nemamo usporedne podatke. Znam da UNICEF e, prikuplja slične podatke i za djecu i za žene. A što se tiče žena koje nisu ni u obrazovanju niti su zaposlene, i veze toga sa tineđerskim trudnoćama? Pa ja mislim da nemamo velik broj takvih slučajeva, barem ne u podacima s kojima mi radimo. Možda postoji neka poveznica između neaktivnosti žena i obveza prema maloj djeci, ali to ne bi bila cijela priča. Cijelu priču čine poteškoće sa traženjem posla, poteškoće sa daljnjim obrazovanjem. Mislim da su to važni čimbenici od tineđerskih trudnoća. Hvala. Hvala vama. A sada Sebastian. Puno hvala. Danas podne čuli smo mnogo toga zanimljivoga. Čuli smo primjerice to da i oni koji imaju posao e, nemaju nužno dobre prihode a isto tako ljudi zarađuju manje nego što im je potrebno i zbog toga im posao ne jamči izlazak i ne ulazak u siromaštvo. Što se tiče politika mjera štednje i njihovog učinka na žene, mislim da su ih ostavile u još težoj situaciji i da žene nemaju nikakvu mogućnost da se suoče sa izazovima te nove situacije. Ja se nadam da komisija uzima na znanje sve ovo što smo danas čuli. Hvala svim govornicima. A sada imam pitanje za prvog izlagatelja. U prvom izlaganju čuli smo nešto o politikama čuvanja e, službi za čuvanje djece. Mislim da je to inicijativa koja je u potpunosti doživjela neuspjeh i zbog toga žene ne mogu naći radno mjesto, niti se zaposliti i na taj način doprinjeti dohodku kućanstva. Što o tome mislite? Pa to je dosta teško pitanje. Mislim da je u nekim zemljama to ipak uspjelo. Neke zemlje su na vrijeme počele ulagati u jaslice, posebno visoko kvalitetne jaslice i vrtiće vidimo da gotovo svaka država članica EU-a povećava sredstva koja posvećuje brizi za djecu. To međutim ne znači da postoji jednak pristup skrbi za djecu svih građana. Mislim da se sve svodi na ulogu tržišta i na to na koji način propisima reguliramo skrb za djecu. Ako bismo se našli u situaciji gdje pravo na skrb djeci imaju svi, bez obzira na svoj socijalni i ekonomski status, onda bi bilo lakše. Međutim, to državama nije lako postići. To nije niti popularno, niti lako. Imajte na umu da kada god prepustite sve tržištu, recimo pružanje takvih usluga, automatski nailazite na situaciju gdje će se jaslice otvarati tamo gdje ljudi zarađuju više, jer na taj način jaslice više zarađuju. To je logično. Zbog toga vlasti trebaju činiti upravo suprotno suprotno. Ili otvarati javne vrtiće i jaslice, ili to nekako regulirati, ili pružati određene subvencije i poticaje kako bi se određene ljude potaklo na to da otvaraju jaslice i vrtiće tamo gdje ih nema. Mislim da je to nešto što možemo učiniti, ali nije besplatno. To će stajati mnogo novaca, ali to je politički izbor koji bi trebalo donijeti. Hvala. Budući da nam vrijeme istječe, dajem riječ eh, još trima osobama da postave pitanja. Gospođa Rena Daburska. Hvala gospođo predsjedateljice i zahvaljujem svima na izlaganjima. Uvodno bih htjela reći, kao što smo vidjeli, da siromaštvo nije nekakva definitivna situacija jer u protivnom ne bismo bili ovdje da pokušamo pronaći rješenje. Nadalje u sustavu gdje je gospodarstvo u teškoj situaciji gdje se pokuša ić, pokušava ići na, na najniže razine u svemu. Siromaštvo također e, predstavlja sastavni dio situacije u društvu. Možemo o tome razgovarati u ovom odboru koji se bavi ženskim pravima. Žene su i onako već u nepovoljnom položaju i zapravo se nalaze na granici praga siromaštva i kada dođe do krize one padaju ispod praga siromaštva. No smatram da bismo ipak trebali povesti jednu širu raspravu o gospodarskom modelu koji imamo i mislim da bismo sada u kontekstu politika štednje trebali vidjeti da ukoliko nemamo fiskalnih prihoda, onda ćemo imati rezove, što znači da ćemo imati manje socijalne sigurnosti i ljudi će biti više u siromaštvu. Dakle, umjesto da se postavi pitanje ako imamo manje e, prihoda u proračunu, kako postići da ih imamo više. Ja imam e, četiri pitanja koja želim spomenuti. Kao prvo, e, bili u jednom kvalitetnijem sustavu socijalnog osiguranja, obrana od siromaštva bila dovoljna. Dakle, možemo li sa jednim solidnim sustavom socijalne skrbi ublažiti taj problem. Zatim govorili ste o roditeljskom dopustu, o dakle žena i muškaraca. Kao što znate mi se ovdje borimo kako bismo zaštitili e, roditeljski dopust žena e, koji bi bio u 100% iznosu plaćen kako bismo zaštitili majke s djecom. Koje vaše mišljenje imate li neke podatke o zemljama koje bolje štite djecu od samog rođenja? Zatim, treće pitanje se tiče obitelji s jednim roditeljem, imam dojam da e, je tu najčešće situacija takva da nema oca. Otac bi trebao plaćati alimentaciju, preuzeti odgovornost za djecu. E, ne možemo naprosto reći da su te obitelji u poteškoćama zato što žene preuzime odgovornost, a istovremeno zaboravljamo na odgovornost očeva kod plaćanja alimentacije. Dakle, znam da u Belgiji taj sustav ne funkcionira baš najbolje. Postoje li neki evropski modeli koji omogućuju da očevi preuzmu na odgovarajući način svoj dio odgovornosti. Zato što se tiče pravosudnih sustava, u nekim zemljama kod rastave djeca automatski idu majci. Ponekad se stječe dojam da je to dobro, međutim to isto tako može biti i manje pozitivno. Ima li zemalja u kojima se djeca ne daju automatski majkama, što bi omogućilo bolju raspodjelu odgovornosti u obiteljima s jednim roditeljem. Zatim, e, imam još jedno pitanje vezano uz migracije. Rekli ste da žene koje su migrantice, da su više izložene siromaštvu. Dakle, e, postoji li veza između statusa Eh, osoba koje su došle i eh, siromaštva. Dakle, da li imate takvu vrstu informacije Zatim što se tiče eh, Isto tako me zanima koje bi bile javne politike u području stambenog zbrinjavanja u svrhu borbe protiv siromaštva. Gospođo Zaborska, hvala. Gospođo predsjedateljice. ja bih zahvalila stručnjacima na izvrsnim izlaganjima. Spomenuta je jedna rizična skupina, a to su samohrani roditelji i obitelji sa samohranom majkom. Postoje rizici unatoč činjenice da ako žena ostaje sama sa djetetom, država je obično mnogo darežljivija. Takva kućanstva dobivaju mnogo više sredstava i mnogo veću razinu socijalne zaštite od onih obitelji u kojima se oba roditelja brinu za djecu. Ne mislite li vi da bi država trebala pružiti više pomoći putem fiskalnih načina, ne samo doplataka. Na taj način bismo mogli obiteljima koje su siromašne imaju oba roditelja pomoći da ne dođe do rastave. Na taj način bismo mogli pomoći tome da djeca ne pate od siromaštva. Naime, u velikom broju država članica Europske unije postoji takozvana politika jednog djeteta. Obitelji sa dvoje ili više djece su prisiljene živjeti u siromaštvu, čak i u onim slučajevima kada djecu odgajaju oba roditelja. Hvala. A sada zadnje pitanje. Žao mi je da sad se još i ja moram pridružiti, ali moram nešto još možda dodati. U ovoj radionici naime govorimo o glavnim uzrocima obiteljskog siromaštva. S jedne strane mi ja sam tužan zbog toga, ali s druge strane sam zapravo bijesan. Govorimo o, e, ženama koje su siromašne, o siromašnoj djeci i govorimo pritom vrlo općenito, govorimo o rodnom e, o kad govorim, mislim da bi trebali govoriti ne samo o ženama generalno, nego posebno o majkama. I to je ono što me posebno uzrujava. Jer unatoč svom ravnopravnosti o kojoj mi stalno propovjedamo u Europskom parlamentu, mi znamo da su upravo majke one koje su najgore, po, najčešće najgore pogođene siromaštvom. Jer siromaštvo ide zapravo najviše prati roditeljstvo, a tu onda posebno žene i to posebno žene koje ostanu kao samohrane majke i koje čak i ako rade recimo su slabije plaćene. Dakle, em što žene slabije su, su slabije plaćene kad same rade, onda još kad su još majke, pa samohrane majke još na tu slabiju plaću skinite 20 do 30% ili više i onda dobijete njinov objektivno stanje. Ako majke ne posebno ne istaknemo, i posebno ne izdvojimo kao najugroženiju kategoriju, onda je to kao da smo ženama generalno lupili čuško. Zatim, mislim da bi se djeca morala doista dodatno prehraniti i zapravo smatrati kao obvezu čitavog društva da ih se zaista digne kako treba na noge. Što se događa recimo ako i majke i roditelji odu prijevremeno u mirovinu? oni koji nemaju djece, i to potpuno svejedno bilo to muškarac ili žena, u nekim zemljama, to je naravno različito ono, o nacionalnim sustavima, ali u nekim državama dobivaju i do 70% njihove mirovine da im plaćaju djeca drugih roditelja. Prema tome, mi bi trebali zato Znači da djeca jednog dana odrastu, plaćaju, rade i onda plaćaju mirovinu za one ljude koji nisu imali djecu. Pa nije bilo generacijske solidarnosti. Zbog toga mislim da je obaveza cijelog društva da se onoj djeci koja nemaju, koja žive u siromaštvu, doplati, da ih se dodatno prehrani, da ih se dodatno pomagne. I mislim da bi na taj način zapravo po, napravili ono što se od nas očekuje. A ni u kom slučaju ne bismo smjeli onda ovdje previše dijeliti i još e, posebno odvajati samohrane roditelje, majke i samohrane očeve. Generalno treba pomoć tamo gdje oni nemaju dovoljno djece su siromaštvu. Zbog toga mislim i molio bih da se u budućnosti kod svih formulacija pazi na to da se majke kao kategorija posebno istaknu i posebno uzmu u obzir. Hvala lijepo, gospodin Gering. A sada na kraju je to zapravo kolega Gerike više komentirao nego što je imao pitanja. A ja vas sad molim da se odgovori na ova pitanja naše goste, da odgovore naši predavači na pitanja koja su ovdje iznesena. Da, hvala vam na pitanjima. Bilo ih je zbilja dosta, ali ja ću odgovoriti na one na koje mogu sada. Recimo, pitanja na to kojim zemljama su djeca najbolje zaštićena. Koliko ja znam, uglavnom u sjevernim, sjevernim zemljama, tamo su bolje usluge i bolje su socijalna davanja i kompletna socijalna skrb, briga i ostalo za svu dob djeca, do djecu svuda sve dobi a za koje na pitanje u kojim zemljama i je najlakše provesti da onaj roditelj koji je dužan plaćati alimentaciju, a to ne čini gdje je to najlakše provesti i primorat ga da plaća što je zakon, pred zakonom dužan, moram vam reći zapravo ne znam. Zatim, koliki je rizik da se roditelji razdvoje baš zbog siromaštva? taj rizik raste, to mi znam. Dakle, broj rastava sigurno raste zbog siromaštva i to je jako povezano, ali to je pitanje na koje bi mogli zapravo morali istražiti još ponešto da vam to točno odgovorim. Ali ono što je bitno je da na našem dnevnom redu i pred očima uvijek zadržimo prvenstveno kao prioritet pitanje djeca, a ne pitanje roditelja. Tako da djeca imaju apsolutno pristup svim socijalnim davanjima i predviđenim za djecu i onda mislim da nećemo imati bitnih problema. Dakle, mi moramo zaista govoriti o pravima djece više i njih ima pred očima, a manje prava roditelja. Hvala vam lijepo. Mislim da skandinavske zemlje često daju primjer kad pogledate kombinaciju skrbi i e, rada. Recimo onda porođajni, odnosno roditeljski dopusti i to je naravno njihova dužina na kojoj majke imaju prave i tako dalje, zatim povratak na tržište rada. Mislim da su u Danskoj i Švedskoj našli dobru ravnotežu tu, ali pogledajte Finsku, tu recimo majke mogu ići tri godine na porođeno i dobivati još kompletnu plaću. Prema tome, pitanje šta je sad recimo sa njihovim sudjelovanjem u tržištu rada recimo posebno žene koje nisu iz Europske unije imaju često manje mogućnosti za poslice na tržištu rada, pa zbog toga i češće ostaju kod kuće i dižu djecu. Prema tome ovdje vidite, tu su poprilične razlike, a onda recimo očevi ako uzmu porođeno ne mogu tako dugo ostati u jednoj zemlji kao majke kad to uzmu. Dakle ovdje vidite da imamo jednu rodnu neusklađenost i neravnopravnost, ali mislim nekog skandinavske zemlje uglavnom i Francuska daju najbolje primjere za kako je to rješeno sa skrb za djecu. Zatim korist i dobrobit djece. Uvijek mora igrati prvu i važnu prioritetnu ulogu. Djeca su sigurno naše najveće javno dobro. Svako društvo treba djecu koja će odrasti, postati odrasli ljudi, preuzeti odgovornost i zatim podupirati i svoje roditelje i druge starije članove društva i tako redom to ide. Preuzeti teret obveza na svoje leđa. Naravno da je teret e, obveza gori i teži za jednu samohranu majku nego što bi bili za naravno par, ali to postoje razlozi, sjećate se onih slajdova moje prezentacije. Najčešće su to ekonomski razlozi, ali imamo i društva gdje je recimo normativ da se može familija opće uzdržavati i da imamo dva privređivača, dva člana obitelji i majku i oca koji rade i zarađuju. A sad zamislite ako imate obitelj koja ovisi o jednom koji privređuje. Prema tome, razlozi da se ne razvode, to je dakle još jedan faktor zaštite, upravo ta ekonomska prinud, prinuda. Ali, ako imaju mogućnosti, oni će se prije možda i razvesti. Uglavnom imamo jako kompliciranih njansi, jer onda različite su im i plaće, prihodi su im različiti također, čak i kad oboje rade. Imamo, kažem, puno, puno nijansi ovdje. Hvala lijepo, mi se sigurno slažemo sa tom činjenicom da je život znatno lakše kad se sve glatko odvije. I to se onda je rizik od siromaštva i djeca koja rastu u siromaštvu puno manja. Ali djeca zaista trebaju pomoć u društvu i treba, jer ona sama ne mogu izaći iz siromaštva ako su u njeg rođeni stoga im ta pomoć treba, treba tim više. Htjela bih se zahvaliti našim prvim gostima, oni su se bavili temom e, siromaštva, posebno žena u siromaštvu i prva naša govornica je predavačica je bila gospođa Göringer, zatim gospodin Van Lange i zatim gospođa Čan, Jančan. Ja im zahvaljujem na ovim prezentacijama, sad nastavljamo sa još dvije prezentacije. Prvo će održati gospođa profesor Dan Peronsk koja dolazi s fakulteta za ekonomiju iz Velike Britanije, a prezentacija se zove posljedice posljedice ekonomske krize na siromaštvo. Izvolite. Hvala vam lijepo na vaš poziv, pozivu. Evo, dok sad smo čuli kolike su, kolike su zapravo ogromno siromaštvo žena i djeca uslijed ove krize. Ali ja ću govoriti upravo o učincima ove krize na žensko siromaštvo. Uvijek postoji diskusija kad se raspravlja o siromaštvu, da se uspoređuju onda i karakteristike ljudskih života i na taj način objašnjavaju razlozi za siromaštvo. Međutim, mislim da je vital, vitalno važnosti da se istražuju ekonomski i socijalni razlozi za to siromaštvo i nadam se da to nije ni u kom slučaju izvan kompetencija ovog odbora. Jer ako slučajno jest, onda to nije dobro, to treba povezati. Dakle, kad, nakon što smo to ustvrdili, onda mogu reći da postoji jako puno teškoća kad se uspoređuju različite posljedice krize. Zato što imamo različite situacije u raznim zemljama članicama, a zatim dubina krize se razlikuje o među zemljama, nisu sve isto izložene i nisu se naravno ni sudjelovala jednako međunarodno ekonomije, međunarodno bankarstvo. Zatim, siromaštvo je isto tako jedna vrlo relativna stvar, jer i njihovi pokazatelji su i brojke su različite po zemljama. Kada počinje pravo siromaštva, dokle ide ta razina, ta linija od koje se počinje siromaštva brojiti. Zatim, isto tako mi nemamo uvijek ni objektivne e, podatke, pogotovo da znamo koliki su stvarni prihodi vrlo često. Ali, uglavnom, Čini se da je manje siromaštvo u podijeljenim domaćinstvima, što nije, naravno ne žive uvijek svi tako. Zatim analiza točnih posljedica krize. Mi znamo da je Odgovor na krizu išao u dva pravca. Prvo je bila državna akcija koja je išla, dakle država je intervenirala na vrlo koordiniran način u planovima europskim za oporavkom, ali 2010. su zemlje već postale jako zabrinute razinom fiskalnog deficita i dugova, pa je onda se krenulo u vrlo nekoordiniranom načinom se izvlačiti iz krize i krenulo se s jednim drastičnim paketom štednje. U svakom slučaju bilo koja politika bila primijenjena zapravo nije se previše bavila pitanjem rodnih razlika kod posljedica krize i naglog osiromašenja a i zbog toga je prilično teško vidjeti koji su točno bile posljedice krize po siromaštvo žena. Ali kad krenemo, onda vidimo i kad to sve imamo na umu, vidimo kako se to često događa u prvim fazama recesije, vidimo šta je prvo stradalo u društvu, a to su bila tekstilna industrija i građevinska industrija naravno. I sad kao posljedica toga smo vidjeli da je bila se e, omjer muškaraca siromašnih u odnosu na žene jako povećao i to dakle za 3,6 milijuna više u odnosu na od 1,4 koliko se povećao broj siromašnih žena. Naravno, tre, pritom treba zapamtiti da je ukupne u omjer, dakle um, ukupni udio žena koje su siromašne još uvijek viši. Međutim, pogledajmo kako je taj prva faza krize i više pogodila ova zanimanja tradicionalno gdje ima više muškaraca građevinarstvo i tako. Zatim, 2000 13. od 9. do 13. se negdje pokušava, po, počeo nazirati mali, blagi, blagi oporavak, ali neke zemlje si dalje primorane zadržati one drastične mjere štednje, dok druge zemlje, kao što je moja recimo Velika Britanija, je odabrala svoj put da ne krene i ne nastavi e, takvim jednim paketom drastične štednje, ali to može biti uvjetovano sljedećim izborima koji se približavaju. Zatim, što možemo pokazati posljedice direktno kako izgledaju ovog krize na siromaštvo. Jedna od ključnih područja o kojem se govori je naravno da se smanje socijalna davanja, to je jasno. Pa onda pogledajmo kako izgledaju posljedice po siromaštvo prije i nakon socijalnih plaćanja i davanja. Kad pogledate kako izgledalo situacija u gornjem ovom grafikonu prije nego što su krenule socijalne mjere, vidjet ćete da u nekim zemljama, dakle, da je u nekim zemljama povećanje siromaštva, odnosno upad u sirom, upadanje u siromaštvo je bilo strahovito naglo i strmo. U Grčkoj 12% za žene i 11% za muškarce, u Grčkoj 5%. U svakom slučaju je posljedica bila nagle i pokazala je tu kritičku ulogu koju imaju različiti socijalni transferi u društvu. I ako dođe do prekida takvih socijalnih transfera, vidimo koliko ljudi naglo padne u siromaštvo. Međutim, prije socijalni, prije nego što su se pogoršali ti transferi, razlikovala se situacija, međurodna situacija. Imali smo potencijal zapravo za odvraćanje žena od zapošljavanja, što se nije nužno odrazilo u statističkim pregledima. A nakon toga je zapravo ova rupa krenula u obrnutom smislu. I mislim da to upravo pokazuje kako izgledaju, kako su socijalni transferi odigrali duše neku ulogu, ali ni izbliza dovoljno da ublaže te posljedice. Međutim, evo sad kad smo pogledali najnovije podatke iz Eurostata vidjeli smo da podaci evo sad po, u prvom kvartalu 2015. zapravo raspolažemo sa učinkovitim e, kompletnim podacima za 2012. Oni 2013. nije kompletna. Tako da je vrlo teško govoriti kako se stvar dalje razvijela ali vidimo da se u Velikoj Britaniji recimo 2013. su uvjeti bili vrlo teški i da su za primanje socijalnih pomoć, davanja i bilo kakvih transfera bili povezani sa jako, jako e, teškim i preduvjetima. Ono što je bilo recimo poznato je da se, bez obzira što nemamo da te podatke dalje od e, kraja 2012. vidimo da se recimo povećala jako broj ljudi koji koriste pučke kuhinje ili negdje različite vrste nekih e, bodova za hranu ili temeljne namirnice. U Velikoj Britaniji je samo taj broj ljudi porastao za više od 2,2 milijuna. Dakle, vidimo da je to jedan dubinski učinak i čak na lokalnim razinama, posebno u Velikoj Britaniji gdje možemo više pratiti to, imamo više podataka, vidimo da je tu jako teško bilo pružati da se jedan dio socijalnih davanja izdavao iz lokalne samouprave koji su tako nije imala dovoljno sredstava. Zatim posebno teško su pošli mladi koji su radili na ugovore o određenom radnom vremenu. I ovo što je kolega iz Njemačke rekao, važno je da se pritom ne zaboravi i generalna nejednakost koja je postojala i pogotovo recimo i inače smo imali neravnopravnost u plaćanju među rodovima, pogotovo sad nakon krize. Zatim, sljedeće jedan, jedno izvješće koje će biti nešto detaljiranije i preciznije kada dođemo do više podataka. Ali ja sam samo htjela pokazati koliko je bitno ekonomsko pitanje kad se govori o siromaštvu. Ovaj dijagram donekle vam govori recimo nekakav e, fiskalni prostor i govori više o političkim izborima nego samim tehničkim potrebama i šta vlada može učiniti i u kojoj mjesti se prilikom recimo donošenja proračuna treba uzeti u obzir pitanje e, spolne odnosno rodne razlike. Mi zapravo i ne znamo koliko kod te dimenzije treba sve ići, ali ono što je jasno, da je ono što je politika bi se više odražava u Europi, da se nije uspio ni deficit ni dug riješiti u svim zemljama, dek, dug, dakle deficit ostaje, dugovi rastu. I u tim zemljama je vrijeme da se ponovno razmotre ekonomske politike. I pitanje je da li je za te zemlje uopće prava rješenja da se nastavi sa drastičnom štednjom. jer e, drastična štednja je možda najgora politika koju možete zastupati u takvim krizama, posebno u Europi, jer e, nikad nije bilo zapravo koja je to kriza dugova kad imamo da potrebe ekonomije se često vide na jedan vrlo neproblematičan način. A i uglavnom se vrlo često pokušavaju simplificirati i postoje te pretpostavke koje se razine moraju zadržati, ali umjesto definicije MMF-a, koja potrebe ekonomije stavlja na prvo mjesto, razvojni program UN-a više zastupa jednu socijalnu dimenziju i raz, govora i razmišlja o jednoj puno, puno diferenciranijoj definiciji koju zapravo i to je njihova zapravo definicija tog fiskalnog prostora uzima, koja uzima u obzir jako socijalnu dimenziju posebno marginalizirane grupe u društvu i onda naravno se bazira, iz toga proizlazi onda sasvim drugačija jedna procjena posljedica, a iz toga proizlazi naravno i direktno donošenje preračuna prema e, rodovskim, e, dakle gender aspektima. Mi smo imali jednu analizu koju je Britanski parlament napravio 2010. Ona je pokazao da su ti rezovi u javnoj potrošnji se uglavnom recimo sveli na to da se ženama, na ženama štedilo i na ženama su se rezala i socijalni transferi i ono njihove plaće ili čak njihova radna mjesta su prvenstveno bila ugrožena, pogotovo u javnom sektoru. Prema tome, kritične stvari je u gospodarskoj politici razmišljati o poveznici sa socijalnom politikom i zatim to stav, dakle, staviti u istu perspektivu kako bi se mogli odrediti onda i socijalne posljedice kasnije širok tipa. A postoje dve vrste politike koje vlade mogu zastupati i koje su pokažene, koje su se pokazale u različitim modelima gdje smo ih simulirali kao puno učinkovitijima. To znači da država postane zapravo kao poslodavac, poslodavac e, zadnjem, zadnjem varijanti i to će zapravo proširiti zapošljavanje. A to bi druga alternativna mogućnost je da se troši na socijalno isto kao i na socijalno isto kao i na fizičku infrastrukturu. Smatramo da bi to bila prava varijanta koja bi stvorila nova radna vijesta i koja bi možda još se sada ne bi u cijelosti riješila kompletnu nepravednost u plaćanju, ali bi bila na putu da se pozabavi i da se suoči sa pojmom siromaštva i sa fenomenom siromaštva najučinkovitije. U svakom slučaju da bi se ispunili ciljevi iz eh, naše strategije plana Evropske unije 2020 socijalni ciljevi moraju se povezati sa ekonomskom politikom. Inače će socijalna politika ostati samo na onome što je do sad bila, to je palijativna. Također smatramo da se kod svih europskih politika trebaju uzeti u obzir rodovski aspekti i da se gender budgeting, dakle od donošenja proračuna do kompletno provedbe bilo kakve ekonomske ili socijalne politike trebaju raditi u skladu sa rodnim razlikama kako bi osigurali i da ekonomija naravno funkcionira i za žene, a ne samo za muškarce. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo profesorici na ovom vrlo za vrlo zanimljivoj prezentaciji sa čitavim nizom novih informacija, ali prije nego što vam dam mogućnost da postavite pitanja, možda da se vratimo na jednu točku, mislim, dok smo govorili o tim temama. Ako dakle želimo riješiti siromaštvo žena, mi sigurno moramo pogledati ekonomsku situaciju, ekonomsku politiku u zemlji, kao što ste rekli. I da li je zaista takve, dakle, drastična štednja jedini i pravi put da se izađe iz gospodarske krize. Također spomenuli ste i povećanje fizičke infrastrukture koja mora biti ali poprečena socijalnom infrastrukturom. Jel bi nam mogli nešto više preciznije o tom reći? Što to treba točno sadržavati? Što treba konkretno sačinjavati fizičku infrastrukturu koja bi onda povećala broj radnih mjesta i e, ponovno potaknula zapošljavanje? Dakle, ono što se podrazumijeva pod socijalnom infrastrukturom to se doista odnosi zapravo na ekonomiju skrbi koja se obično kod, ne, o njoj se ne govori posebno kad se govori o ekonomiji. I e, postoje nekoliko različitih studija napravljenih u kojem su različiti modeli bili simulirani i vidjeli smo da ako koristite fizičku infrastrukturu kao što su recimo željeznica, prometna infrastruktura i tako dalje, da ona neće biti dovoljna, jer klasična je zapravo način, kao što znate, da je Kin već rekao u ekonomskoj teoriji da kad država počne investirati u javne radove i u takvu jednu fizičku infrastrukturu, onda će izlačiti zemlju, mislim, napraviti novu konjunkturu i stvar će ići na bolje. I mogli ste pokazati u šta ste novce investirali, ste pokazali željeznice, ceste i tako dalje. Međutim, mi smatramo da to nije više dovoljno. Nakon našim modelima simulacije se pokazalo da su posljedice nezaposlenosti, posebno ženske nezaposlenosti, e, se neće na taj način samo e, popraviti, niti i one zapravo se kasnije multipliciraju i još jače pogađaju ukupno gospodarsko stanje. Jer vi morate vidjeti, ima postoji cijela jedna tu imamo jedan multiplikatorski efekt, jer ako se žene ženska situacija ne popravi, onda će se to odraziti više i na djecu i na starije i sve ostalo. To je dakle jedna stvar koja se multiplicira u cijelom društvu. Hvala, sada zastupnica Morva ima pitanje. Hvala lijepo, još nešto u vezi mog prijašnjeg, prethodnog pitanja ili da kažem napomene. Nažalost, nisam dobila odgovor na svoje pitanje. Gospođa profesorica i ostali predavači puno su govorili o zaduživanju država u kontekstu ekonomske krize. Jeste li vi proveli različite istraživanja, studije o tome u kojoj mjeri su obitelji zadužene i koje to posljedice ima na žene, odnosno osobe koje de facto vode, menadžeriraju, upravljaju domaćinstvima. Da li znate da je u velikom broju država članica da su banke te koje su zapravo iskoristile teško stanje obitelji i kompletno ih mahom uništile i da je jako puno obitelji diglo kredite u stranim valutama, pogotovo u francima. I s obzirom da znamo da se uslijed ove krize se tečaj franka bitno izmijenio od kad su ti krediti dignuti, kao što svi znamo. U Mađarskoj, kao što sam već rekla, je tečaj bio 160 forinti, a sada je već na 280 forente Prema tome ti krediti, pogotovo ti krediti vezani za švicarske franke su počeli predstavljati ne, nerješive terete za te obitelji. Jeste se i tim situacijama bavili? Imali u Velikoj Britaniji ili na drugim mjestima u Europi? Postoje li možda neke organizacije, možda nevladine organizacije koje se specifično bave žrtvama banaka? Dakle, onim ljudima, pogotovo obiteljima, ženama i djeci koji su totalno propali jer ih je uslijed ove krize bankarski sustav kompletno osiromašio i uništio. Jeste se posljed, bavili možda pravnim posljedicama toga? Vidite, od posljedica siromaštva ne smijemo isto tako doživljavati kao prirodnu katastrofu, ne. Jer za sve to su krive loše odluke političara, različitih drugih aktera u društvu, pogotovo banaka, koji su svojim odlukama e doveli do tog teškog stanja, do tog porasta siromaštva i koji bi trebali i morali sada preuzeti odgovornost za to sve. Hvala lijepo. Hvala, mislim da ste postavili vrlo zanimljivo pitanje za istraživački rad. Neću moći odgovoriti na sva pitanja koja su postavljena, no mislim da možda trebamo povesti računa o nečemu što je bitno, doduše nemam usporedivih eh, podataka, no eh, žene lakše vode računa o proračunu kada sredstava ima manje i to na način da sebe stavlje na posljednje, a ne na prvo mjesto u raspodjeli kućnog proračuna. U Islandu je donesena odluka da se ne vrati dio duga, ne znam kakva je odluka donesena u Mađarskoj, nije mi poznato. Htjela bih samo još napomenuti da možda u ovom kontekstu treba povesti računa o tome zašto ljudi toliko ovise o zaduživanju. Spomenuli ste hipotekarne kredite, no zašto su ti krediti tako visoki u odnosu na primanja. I tu se onda opet postavlja pitanje porasta nejednakosti u Europi i udjela koji ide natrag radnoj snazi koji je pao značajno ispod razine produktivnosti. To je trend koji bilježimo već nekoliko godina. Dakle, mislim da bismo trebali najprije riješiti ta pitanja ako želimo riješiti nejednakost. Što se tiče, e, dakle, siromaštva žena s obzirom na kredite u bankama, mislim da je to nešto što izlazi izvan moje ekspertize, no mislim da je to vrlo značajna tema za daljnje istraživanje. Hvala. Gospođa Renem. Hvala, ja se u potpunosti slažem sa iznesenom analizom kada je riječ o pitanju ulaganja, uloge javnih sredstava u borbi protiv siromaštva i nejednakosti. I zato zahvaljujem posljednjoj govornici koja nam je održala svoje izlaganje. Imam samo jedno pitanje. Vi ste naveli nekoliko autora Piketija, naveli ste svoja istraživanja u okviru sveučilišta. Također ste rekli da UNDP dijeli taj stav da bismo možda jednoga dana mogli imati tako stajalište i u MMF-u, te da OECD tvrdi da se mora održati razina javnih ulaganja ako se želimo boriti protiv siromaštva. Imam još jedno pitanje. Zašto neki ekonomisti imaju suprotno stajalište od vašega? Ja sam i sama ekonomistica, dakle, pitam se kako to da ima ekonomista koji ne dijele vaše mišljenje. Pa htjela bih samo iznijeti dva komentara s tim u vezi. Kao prvo, mislim da u istinu postoji pristranost, rodna pristranost e, u samim, samoj ekonomiji e, gdje se zapravo ispušta iz vida reproduktivni ciklus. E, spomenula bih Diane Olsen i neke druge koji su se više bavili dakle strukturnim odgovorima na krizu i tu se spominju neke predrasude u ekonomskoj politici koje se upravo tiču spomenute dimenzije. Malo okljevam s obzirom da je Marija kremene, ali jedan od ekonomista koje sam spomenula i koji ima pozitivnije gledište na to, a ne znam što Marija misli o tome, je Ranija Antinopoulos iz Grčke. Ona je nekada radila za UNIFEM i poznata je feministica i ekonomistica i sada je zamjenica eh, za područje, zamjenica predsjednika vlade za zapošljavanje u Grčkoj, u novoj vladi Sirize. I dakle, e, u, ona je upravo odgovorna za jednu od politika koja se trenutno provodi u Grčkoj. I na tome radila na jednom institutu u SAD-u. I ona je upravo rekla nešto više o socijalnoj infrastrukturi. Bilo bi mi vrlo zanimljivo vidjeti hoće li tako nešto predložiti u Grčkoj. Evo, Marija ovdje sjedi kraj mene, pa neću više ništa o tome govoriti. Izvolite, gospođo Ward. Hvala, moram reći da su mi ova izlaganja bila vrlo zanimljiva i to zapravo potkrepljuje ono što sam saznala radeći na terenu. Htjela bih spomenuti dvije stvari. Kao prvo, što se tiče ulaganja u socijalnu infrastrukturu, htjela bih reći da imam neke veze sa profesorom Tomom Kirkwoodom, koji je neprikosnoveni autoritet eh, na području starenja i on je dao jednu zanimljivu izjavu, a to je sljedeće. Mentalni kapital starijih osoba mogao bi nam pomoći da iziđemo iz krize. Zapravo želim reći da to bi ulaganje trebala ići u smjeru starijih osoba. Znamo da žene imaju duži životni vijek od muškaraca, možda je to jedna zanimljiva mogućnost. Dakle, osim toga, ako ulažemo u starije građane i oni mogu nešto dati društvu i zapravo isto tako se na taj način može i povećati njihovo osjećaj dostojanstva. Dakle, kroz ulaganje u starije osobe kao što su formalni oblici obrazovanja, pozitivne politike prema starijim osobama, u smislu zapošljavanja, zatim uključivanje i tu je isto tako uključivanje starijih osoba u rad civilnog društva. Kada je riječ o alternativnim ekonomskim teorijama, ne bih to spomenula da Marija Arena nije postavila pitanje u tom smjeru. Ja, se, ja ću sudjelovati na UN konferenciji koja se održava u Manchesteru na kojoj će nazočiti studenti Eh, koji studiraju ekonomiju i budući da ih se ne poučava eh, alternativna ekonomija, oni će od utorka do četvrtka održati konferenciju Boom Bust Boom. To je naziv konferencije, dakle oni su završili i u Guardianu. Vrlo sam ponosna na njih, oni dolaze iz moje regije, oni zapravo eh, dovode u pitanje vlastite profesore, vlastitu instituciju. Dakle, čak i iz akademske sredine ima e, onih koji dolaze iz te sredine ako imaju drugačije viđenje e, ove teme. Hvala. Prije nego što ponovno damo riječ govornicima, želim dati riječ gospođi Zuber. Hvala lijepa. Slažem se s vašim izlaganjem. Razgovarali smo o tome, razgovarali smo o utjecaju krize i o mjerama koje su, koje su se počele primjenjivati za rješavanje posljedica krize no na kraju smo počeli govoriti o tome da bi možda bilo dobro da smo imali neke drugačije mjere, da bi te mjere dovele do drugačijih rezultata. Osobno nisam ekonomistica, no bilo je nekih mjera koje su nametnute državama članicama, a s obzirom na razinu duga u tim zemljama i na kamate kojim se obračunavaju, nije postojala nikakva mogućnost da te zemlje ostvare gospodarski rast. Također nije bilo mogućnosti da se mobiliziraju javna ulaganja. Prema tome činjenica je da je to sve sastavni dio jednog paketa mjera koje je podržao i Europski parlament bilo to dobro ili loše. Moje pitanje je sljedeće, a tiče se nezaposlenosti, odnosno rezova u proračunu za javne usluge. Jeste li proveli neke studije koje bi ustanovile jesu li takvi rezovi doveli do povećanja stope siromaštva među ženama. Rezovi su uglavnom bili u sustavu socijalne skrbi, a to neproporcionalno snažno utječe na žene. I nadalje, one žene koje su dobile otkaz e, u državnoj službi uglavnom su žene. U Portugalu je 600 radnika dobilo otkaz iz e, institucija socijalne skrbi i 30 njih je imalo djecu koja su već bila izložena siromaštvu. Dakle, što ima više takvih slučajeva, to se povećava izloženost riziku i to utječe na ukupni, ukupnu brojku siromašnih kao naravno i na situaciju u kojoj se nalaze žene, budući da su one izložene više izložene siromaštvu kod gubitka radnog mjesta. Dakle, pitanje se tiče utjecaja mjera štednje na povećanje siromaštva. Hvala, zahvaljujem na pitanjima. I Ja ću biti u Manchesteru sljedeći tjedan, tako da ću i na vlastite oči vidjeti e, što će biti rečeno na konferenciji. Što se tiče ovog drugog pitanja, da, vrlo je teška situacija kada se mjere štednje nameću izvana i kao što ste sami istaknuli, to su mjere koje se provode u Europi. No istovremeno smatram da je bitno istaknuti da postoje i alternativni način razmišljanja. E, imali smo Keynesovu politiku koja se dogodila u jednom trenutku i to je dovelo do pomaka u načinu razmišljanja. Dakle, sve zemlje članice ne funkcioniraju na isti način kada se razmatra diferencijalna razina siromaštva i politike koje provode države članice moguće uspostaviti veze i moguće je navesti neke primjere dobre prakse. E, što se tiče vaše, vaše analize vezano uz posljedice rezova u javnom sektoru, mislim da ste u pravu. Zatim tu je isto tako i pitanje što se događa kada se neke javne usluge daju privatnom sektoru kako bi se e, kako bi se ostvarile uštede. Vrlo često tada dolazi do pogoršanja radnih uvjeta. Ima nekih studija u tom smjeru, no trebali bismo to na sustavni način proučiti e, unutar Europske unije. Hvala. Hvala, zahvaljujem profesorici na njezinom e, izlaganju. I sada imamo još jedno izlaganje Marija Stratigaki iz sveučilišta Pantonin iz Grčke. A njezino izlaganje je rodno osjetljiv pristup u borbi protiv siromaštva. Izvolite. Hvala lijepa na pozivu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje s vama. E, oni koji posljednji uzimaju riječ e, imaju neke prilike, ali isto tako i isto tako su u nekom kontekstu i nedostaci. Ja ću vam iznijeti e, neke najvažnije stavke iz svog istraživačkog rada. Već unazad 25 godina provedena je prva studija o ženama i siromaštvu. Pauline Van Roy je provela tu studiju. U to vrijeme smo imali jedinstveno tržište iz 1992. godine. Sada u međuvremenu smo imali krizu, no vidimo da se vodi ista rasprava kao i prije 25 godina. Sve je već rečeno e, vezano uz analizu samog fenomena siromaštva i o važnosti ekonomske politike kao što nam je Dan Pennon pokazala. To je iznimno bitno. A što se tiče kolegice koja sada e, radi u grčkoj vladi, Htjela bih reći da, budući da ste i sami političari, svjesni ste toga da oni koji nisu u poziciji da donose odluke mogu imati sjajne ideje, no kada dobijete mogućnost da donosite odluke, onda je situacija nešto kompliciranija. Posebno kada su predložene mjere vezane uz određeni trošak, odnosno kada povlače za sobom trošak a znate da s time imamo problema u Grčkoj. Mi e, svi očekujemo najbolje od ove vlade, premda je situacija nešto teža nego inače. E, moj rad se obrađuje politike Europske unije. E, pitanje kako izvući najbolje iz njih kako bismo pomogli siromašnim ženama. Sada ću preskočiti ovaj dio koji se tiče politika Europske unije. Mislim da vam je to dobro poznato. Neki od vas su sudjelovali i u kreiranju tih politika, pa ih poznajete bolje od mene. Htjela bih samo spomenuti nešto, ovo ću preskočiti. Dakle, htjela bih spomenuti da Europski socijalni fond u ovom novom razdoblju omogućio da se poveća područje primjene, ne samo na tržište rada, nego i na socijalnu politiku i e, neka druga područja. Tu su isto, tu je isto tako i paket za socijalna ulaganja. Riječ je o jednom novom fondu za najpotrebitije, kao što vam je poznato. U svakom slučaju politika Europske unije sada ima sve potrebne instrumente, posebno kada se to dovede u vezu sa ekonomskom politikom, tako da imamo razloga za optimizam. Evo, ove ću slajdove preskočiti i sada dolazim do nečega što bi trebao biti moj doprinos ovdje. Kako politike Europske unije gledaju na pitanje siromaštva. Rodna dimenzija siromaštva obično se koncipira kao posljedica situacije na tržištu rada, a žene se doživljava kao ranjivu skupinu. E, u većini analiza se ne postoji strukturna analiza koja dovodi to u vezu sa ekonomskom i socijalnom kohezijom. Ta su dva fenomena međusobno povezana i međusobno se osnažuju u razdoblju krize. Želim spomenuti efekt multiplikatora strukturnog aspekta e, siromaštva, rodnog siromaštva, što se vidi kroz dinamičko kretanje dva začarana kruga. To je generacijski učinak, što smo spomenuli kada je bilo riječi o djeci i o tome kako se siromaštvo prenosi iz jednog naroštaja u drugi. To bi bila isto tako rodna dimenzija budući da su žene zadužene za odgoj djece, e, prema tome one mogu utjecati na to. Drugi učinak je sociopolitički efekt e, koji prožima društvo i različite sektore. U tom kontekstu želim spomenuti kako je siromaštvo povezano s političkim životom. Naime, siromaštvo stvara plodno tlo za pojavu rasističkih, homofobnih i seksističkih retorika i dovodi do rodno uvjetovanog nasilja u zemljama koje su snažnije pogođene ekonomskom krizom, poput Grčke. Siromaštvo također negativno utječe na demokratske procese i ljudska prava, a ekstremne ideologije e, ne dolaze toliko do izražaja u trenutku kada imamo gospodarski rast, no kada dolazi do porasta siromaštva, one napreduju. Također je e, započeno da u onim društvima gdje je bila snažna recesija i nezaposlenost, e, porast ekstremne desnice utječe na glavne političke stranke i političari koji također preuzimaju njihovu retoriku. Dakle, želim istaknuti da to nije samo ekonomsko i socijalno pitanje, nego je pitanje siromaštva i političke prirode. Dakle, govorimo o strukturnim aspektima siromaštva, a u to spada i rodni, e, rodna dimenzija. Što možemo poduzeti ako se politike koncipiraju na način da se siromaštvo smatra karakteristikom pojedinaca. Ne možemo postići Bog zna što, ne možemo smanjiti razlike među spolovima više nego u numeričkom smislu. Suštinsko ukidanje razlike među spolovima kroz odgovarajuće politike i dalje je jedan od glavnih izazova. Politike moraju riješiti pitanje rodnog siromaštva na jedan holistički način kroz promicanje većeg sudjelovanja žena na tržištu rada. Dvojaki pristup uz primjenu rodno osvještenih politika i konkretnih aktivnosti od ključne važnosti. Dijana je spomenula rodno politike u fiskalnom kontekstu. Ja bih to proširila i dalje. U kontekstu strategije Europa 2020 E, gdje su zacrtani ciljevi jedne rodne jednakosti u svim politikama i to je nešto što je ključno. Dakle, rodna jednakost treba biti sagledana kao prioritet u svim nacionalnim akcijskim planovima i ovdje se pojavljuje još jedno bitno pitanje kako nacionalne vlade primjenjuju preporuke Europske unije kao što sam istaknula na početku, to je vrlo obećavajuće u ovom trenutku, no problem je u tome što se e, to često ne provodi vrlo konkretno na terenu. Budući da e, neki gledaju na žene samo u individualnom kontekstu, dakle siromašne žene samo u tom kontekstu. E, dakle, kao što sam rekla dvojaki, dvostruki pristup u jednom širem socioekonomskom i političkom kontekstu ključni su za suzbijanje rodnih, rodne dimenzije siromaštva. Holistički pristup rodnom siromaštvu podrazumijeva ciljeve koji uzimaju u obzir više politika i različitih instrumenata te uključivanje dionika. Neću sada govoriti o metodologiji niti o tome kako treba provoditi rodno osvještenu politiku. Htjela bih samo spomenuti da nam trebaju instrumenti i mreže i spomenut ću ono što već postoji, odnosno već je postojalo u ranijoj fazi Europskog socijalnog fonda, međutim to su neki instrumenti koji se sada više ne koriste. Dakle, tu konkretno mislim na e, zajednicu rodno politike u praksi od 2010. do 2014. godine. Oni su radili na materijalima zajedno s Europskim socijalnim fondom kako bi promjenjivali strategiju rodno osvještene politike u e, prioritet, među prioritetima Europskog socijalnog fonda. Ta mreža za učenje e, je nešto što je osnovala Europska komisija. Prema njima rodno osvještenu politiku treba ugraditi na svim razinama korištenja fonda, dakle u svim fazama programiranja, provedbe i evaluacije projekata. U tom kontekstu ovaj, e, ova mreža Gender Cop koja je nažalost e, prestala djelovati 2014. godine dala potporu rodno osještenoj politici u okviru ESF-a e i to na način da obveza da postoji rodno osještena politika u ESF-u bude nešto što provode države članice kod praćenja provedbe rodno osvještene politike na razini država članica. Mislim da je to vrlo e, negativna stvar i kada govorimo o politici i o tome kako se na razini Europske unije treba prisiljavati države članice da na nacionalnoj razini provode rodno osvještenu politiku, onda Moram reći da bi parlament, Europski parlament i Europska komisija trebali razmotriti zašto je obustavljena ova praksa koja je bila vrlo pozitivna i to u trenutku kada trebamo osnažiti napore e, u području rodno osještene politike. Dakle, to mora biti ugrađeno u ekonomsku, socijalnu i sve ostale politike u državama članicama. Hvala. eh, me, me trasladan que no hay más eh, tiempo para, para la... Nažalost nemamo vremena za dodatnu raspravu. Gospođo Arina, sada možete komentirati sve što smo danas čuli. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dakle, vrlo kratko, s obzirom da mislim da su izlaganja bila puna informacija, izneseno je mnogo brojki, pojmova i informacija i to će nam omogućiti da radimo na ovoj temi, e, dakle suživota ovog e, siromaštva. E, vidjeli smo da postoje instrumenti koji su na raspolaganju, kao što je rečeno, ne trebamo se pomirati sa siromaštvom, to vrijedi i za žene, postoje instrumenti, naravno potrebna je politička volja kako bismo se mogli početi baviti tom temom. Zahvaljujem svima na izlaganjima, to će nam biti korisno u predstojećem razdoblju kada budemo radili na izradi svog izvješća. Hvala. Muchas gracias, señora Arena. Puno hvala, gospođo Arena. A sada krećemo dalje na raspravu o izvješću. Radi se o strategiji jednakosti muškaraca i žena nakon 2015. godine. Gospođa Neuhol je naša izvjestiteljica. Eh, me comentan que anteriormente habíamos planteado un cambio en el orden. Ranije smo planirali drugačiji redoslijed govornika, ali ćemo ići ovim redoslijedom pa će e, gospođa Suker krenuti prva. To nam je peta točka dnevnog reda djelatnosti i nadzor institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. Gospođa Suker je izvjestiteljica. Izvolite, molim vas da nam e, e, predstavite izvješće, onda ćemo dalje raspravljati. Puno hvala. Ja sam ovdje u ime kolegice koja nije mogla doći. Reći ću vam nekoliko riječi o ovom izvješću. Zbog najnovijih promjena Europska komisija je u ožujku 2014. objavila prijedlog preinake prema direktive 41 vezane uz pružanje strukovnog mirovinskog osiguranja. Direktiva je iz 2003. godine. U prijedlogu se želi poboljšati transparentnost i upravljanje sredstvima, omogućiti prekograničnu suradnju, a isto tako i poboljšati um, upravljanje sredstvima žene bi trebale uživati posebnu pozornost zbog razlika u plaćama i zbog rizika od siromaštva u um, starijoj životnoj dobi. Eto vidite poveznicu sa prethodnom radionicama. Uh, ovo je velik problem u Europskoj uniji žene u starijoj životnoj dobi su zaista izložene riziku od siromaštva, a to bi nas sve trebalo brinuti. Svaki prijedlog koji izravno ili neizravno rješava probleme starijih građana treba biti um, utemljen na načelima jednakosti, a moramo vidjeti na koji način tehničke odredbe ojačiti radi sprječavanja rizika od siromaštva u starijoj dobi i kako jamčiti budući život ta načela dobrog upravljanja trebaju uključivati i rodno osještenu politiku. Iako je to kontroverzno i vezano uz stereotipe, čini se da žene imaju manje znanja o financijskim pitanjima i zbog toga su siromašnije. Istraživanje OCD-a je pokazalo da samo 49% žena zna kako se e, zbrajaju kamate u nekim zemljama, bar e, čak 60% žena ne zna da po visok povrat na ulaganje prati i visoka razina rizika. I to je nešto što ugrožava i žene i muškarce. Možemo vidjeti e, koje su to obilježja rizika. Moramo uzeti u obzir brojke koje su u nekim zemljama zaista vrlo nepovoljne. A o tome možemo više razgovarati kasnije. Hvala. Puno hvala, gospođo Šujica. Mislim da se nitko ne javlja za riječ. U stvari imamo gospodina Rutasuna. Hvala. Samo nekoliko riječi. Ovo je vrlo važan dosje. Zbog reformi mirovinskih sustava u različitim zemljama to je važna tema. Vidimo da postoji sve veća nejednakost i to nas brine. Posebno postoji nejednakost vezana uz žene koje ulaze u dob za umirovljenje, vezano uz drugi stup, vezano uz programe umirovljenja i mislim da tu treba naglasiti četiri općenite napomene. Kao prvo, postoji nejednakost u strukturnom obliku. To znači da žene na poseban način sudjeluju u tim sredstvima. Osim toga, postoje različiti standardi. Međutim, ne možemo samo tako riješiti problem nejednakosti. Postoje različiti e, programi umirovljenja, različita zanimanja i radna mjesta. Postoje radna mjesta na kojima zarađujete manje, a negdje više. Zbog toga moramo raditi na nekakvom sustavu državnog kompenziranja takvih razlika. Kao drugo, moramo uravnotežiti prvi i drugi mirovinski stup. Mislim da su programi važni, ali je isto tako dobro odaslati poruku s ovog odbora i to je nešto što moramo ugraditi u svoje mišljenje. Treće, postoji zabrinutost da odbori naglasak stavljaju na unutarnje tržište a očito je da moramo razmišljati o kolektivnom pregovaranju. Mislim da tamo imamo više prostora za pregovore. Na taj način možemo promicati jednakost i staviti veći naglasak na to. Ako ćemo imati europska pravila, onda bismo trebali razgovarati i o pregovorima. I kao četvrto, na koji način ćemo mirovinske e, fondove i sredstva e, prenositi? Žene imaju nestabilnija radna mjesta, manje plaće i tako dalje, pa bi Europska unija trebala promicati prenosivost. Ja sam prošao kroz mišljenje izvjestiteljice i općenito se sa svime slažem. Samo sam htio dodati još nekoliko stvari. Puno vam hvala. Gospođa Agritike. Samo malo. Ne, gospodin Gerike. Hvala. Dakle, kao izvjestitelj sjeni, moram ECR-a, mm, prvo želim zahvaliti izvjestiteljici na dobrom ravnoteženom izvješću. Jako se radujem vrlo konstruktivnoj suradnji. Kao član njemačkog izaslanstva, njemačkih izaslanstva, htio bih frenuti pozornost na nešto što mislim da je premalo obračun, obrađeno u izvješću. Dakle, razlozi za eh, nejednakost kod mirovina, posebno kod strukovnih eh, osiguranja, između muškaraca i žena nije slučajno. On to potiče od toga da su uvijek žene one koje barem jedan dio svog radnog vijeka, možda čak i glavni dio svog radnog vijeka posvete odgajanju djece. Žene sa dvoje ili više djece čak i više se vrlo često ne vraćaju na tržište rada i ponovno ne vraćaju se svoje profesije, ne rade više. Prema tome trebamo priznati vrijeme odgajanja djece i to ono trebamo pozitivno vrednovati jer to nije nikakav rasipanje ljudskih snaga ako e, muškarci i žene odluče ostati sa svojom djecom. To je zapravo jedan neizostavni doprinos društvu i demografskom razvoju društva. Moja stranka zato u Njemačkoj traži da se daje prava plaća za roditelje koji se bave odgojem djece Dakle, da se za svako pojedino dijete daje dodatak ili čak plaćak za taj odgoj. To se treba onda oporezovati, ali isto tako se trebaju na taj novac uplaćivati doprinosi u mirovinski fond i u fond dodatnog strukovnog osiguranja. Jer samo ćemo na taj način uspjeti upravo ovo premostiti ove velike razlike među spolovima i u penzijama, a samo govor nije ništa. Hvala lijepo e, gospođo predsjednice. Podržavam sve što je kolega Gerike rekao i željela bih ovdje posebno izdvojiti e, skupinu žena poljoprivrednice i žena koje žive na selu one su posebno e, ranjiva skupina kad govorimo o mirovinama zbog toga što vrlo često, a mogu izdvojiti primjer Hrvatske, nemaju niti mirovinsko niti zdravstveno osiguranje, nisu vlasnice zemljišta niti vlasnice e, nekretnina i u svojoj starijoj dobi nemaju gotovo nikakva e, primanja što je izraz ogromne nebrige i diskriminacije. Stoga bih se založila da u ovom izvješću budu prepoznate i žene poljoprivrednice, žene koje žive u ruralnim sredinama i da se osiguraju instrumenti koji će im omogućiti dostojnu starost kroz primanje pravedne mirovine. Hvala lijepo. Gracias, señora Petir. La señora tiene la palabra.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 to je nešto što smo u Švedskoj pokušali. To smo pokušali u više navrata postići kada smo imali desničarku većinu. To smo nazvali doplatkom za skrb djeci. To je u stvari vrlo opasna stupica za žene, znamo da će to uglavnom koristiti žene. Ako im dajete dohodak za brigu o djeci, vrlo lako stvarate situaciju da žene ostaju kod kuće, a u isto vrijeme ostvaruju vrlo niske doprinose u mirovinskom sustavu. Ako želimo žene osloboditi i ako želimo da imaju osjećaj da smiju živjeti svoj život, onda to ne možete napraviti niti na toj razini e, plaće, niti na toj razini mirovinskih doprinosa. Jednako tako, Više od polovica žene, žena imaju mirovinu ispod praga siromaštva. Moramo naći rješenje za taj problem. Radi se o tome da moramo imati veći broj žena koje rade i moramo jednostavno odlučiti koje vrijednosti zagovaramo. Hvala gospođo Hirt, a sada gospođa Kalpet. Gospođo predsjedavajuća, ja se zapravo nisam ovdje pripremila za uzimanje riječi, i nisam ni mislila da ću se uopće javiti za riječ, ali je pitanje jednostavno prevažno pa moram. Moje, moja prethodnica me je potakla na to da se ja javim za riječ. U Mađarskoj je uveden novi sustav i to na temelju je razmišljanja koje ide u smjeru jačanja obiteljske politike. Riječ je o tome da se žele poduprijeti žene, želi se pomoć ženama koje imaju djecu, a kad nakon što dijete napuni godinu dana, žele se vratiti recimo na posao. Te žene dobivaju dječji doplatak, dobivaju dakle te s jedne strane socijalne doplatke, različite dječji doplatak i neke druge imaju mogućnosti socijalnih transferzala, a s druge strane čak i kad krenu na posao i vrate se na posao, dobivaju dakle i dalje, počinju ponovno dobivati punu plaću, ali i dalje dobivaju ovaj dječji doplatak i još neke druge doplate. Prema tome, na taj način mi zapravo pokušavamo premostiti taj jaz između muškaraca i žena i možda ga kompenzirati u cijelosti ili, ako, ili barem umanjiti. E, rezultat te politike je da one žene koje su odlučile nakon godinu dana se vratiti na posao, sada E, mogu to učiniti jer oni imaju garanciju da im se vrate, poslodavci ih primaju nakon godinu dana na posao, a financijski je to zapravo jako dobro jer kroz to mogu nekako skrbiti za djecu čak i kad su na poslu jer imaju te različite doplatke. Mislimo da je to jedan jako dobar sustav budući da se mi u Mađarskoj kao i čitav niz drugih zemalja članica jako teško borimo sa pitanjem demografije bijelom kugom i mislimo da je to dobar model. Hvala. Muchas eh, mm, Puno hvala. Gospodin Giriker se ponovno javlja za riječ. Samo jedna stvar. Podršku treba pružiti i muškarcima i ženama koji se žele brinuti o svojoj djeci. Ako govorimo o mjerama namijenjenim samo ženama, onda još jednom odgovornost za odgoj djece stavljamo u ruke žena. Trebalo bi se u stvari govoriti o tome da i muškarci i žene dijele odgovornost. Hvala lijepo da smijem još nešto reći. Jednu stvar sam htio korigirati. Ja nisam govorio, gospođo cijenjena zastupnice i naše predavačici, da o nekakvom džeparcu. Vi kad govorite o Švedskoj i spominjete iznos od 300 eura, ja nisam govorio o takvom džeparcu, jer ne znam jednu odgojiteljicu koja bi u dječjem vrtiću radila za 300 eura mjesečno u Švedskoj ili u Njemačkoj, mislim. Mi moramo govoriti o istoj stvari, mi govorimo o plaći za odgoj, a plaća je iznos kao i svaka druge norma, ima iznos svake druge normalne plaće kad idete raditi na tržište rada. U Njemačkoj recimo se odgojitelji e, plaćaju između 1000 i 1700 eura ako rade privatno i privatno po djecu odgajaju privatnim vrtićima, po djetetu toliko naplaćuju mjesečno. A ako govorimo o kompletno plaćenom, školovanom, kvalificiranom odgojitelju u jednom javnom državnom vrtiću, državnom ili javnom, onda imaju bruto plaću između 4 i 5 tisuća eura. Pa sad razumijete, prema tome, dakle, to su sva unutra i davanja, penziona i ostala. Ali međutim, mi ne govorimo, dakle, cijenjena kolegica o nekakvom džeparcu. To nije tašn uzeti i da, tako dakle, da se vidi da li će žena ili neće uzeti, a kako će onda živjeti. Ne, mi govorimo o tome da dobiva prve dvije godine ili tri godine čak plaću za odgoj djeteta na koji se plaćaju svi doprinosi tako da se može sama, da može lakše odlučiti šta će raditi. ako se želi vratiti na posao svoj, ona ima ponovno svoju punu plaću pa onda plaća naravno ili jaslice ili vrtić za dijete. Međutim, dok vi govorite o jednom takvom tašmgeldenom džeparcu 150 do 300 eura, onda tu nema govora o nikakvoj ravnopravnosti, nego govorimo o porobljavanju majki. Muchas gracias. Eh. Yo Puno hvala. I ja mislim da treba tražiti plaće da muškarac ili žena ostanu kod kuće sa svojom djecom i bilo bi dobro ostvariti ove iznose koje ste vi spomenuli. Mislim da je to u mnogobrojnim zemljama ipak vrlo daleko od stvarnosti. Možda ste vi govorili o iznosima koji se odnosi na vašu, na vašu zemlju. Trebamo shvatiti da imamo općenito situaciju podijeljenih uloga u Europi. No dobro, zaključno gospođa Šujica. Ja se želim zahvaliti na svim e, dosadašnjim raspravama. Ja bi se složila i, sa svim mišljenjima. sva mišljenja koja smo ovdje čuli idu u prilog e, zapravo e, jednakosti muškarca i žene. Međutim, ovdje je ključna, ključna tema ovog izvješća je zapravo mirovina kako doći do jednakih mirovina i to je ono o čemu smo ovdje govorili. Činjenica da žene imaju nestabilna radna mjesta i podržala bih moju kolegicu iz Hrvatske koja je spomenula žene poljoprivrednice su, na, su ugrožene na jednak način na koji, na koji su uvjetno rečeno ugrožene one koje se ne vraćaju na tržište rada nakon što su e, rodile i odgojile djecu. Prema tome treba naći rješenje i ja se slažem da e, trebamo doći do stabilnih radnih mjesta ako je moguće, ali isto tako da se omogući onima koji se ne mogu vratiti na tržište rada ili koji nemaju priliku kao što poljoprivrednice nemaju nekretninu ili nemaju e, nikakvu imovinu, dakle treba im omogućiti dostojnu starost to je ono o čemu smo govorili malo prije na našoj e, radionici, znači kako se uključiti u tržište rada. Ako to nije moguće, onda to rješavamo pravednom mirovinom. I zbog toga e, podržavam sve što smo ovdje do sada čuli. Teško je doseći ove iznose o kojima je govorio kolega Gerik iz Njemačke, ali u svakom slučaju moramo raditi na tome jer Europa se cijela boji protiv demografije, ne samo protiv e, e, dakle niskih demografskih stopa i nama je u interesu da se e, dakle i kroz mirovinu omogući što veća jednakost, ali ovdje naravno mislimo i na muškarce i na žene. Hvala vam lijepo. Muchas gracias, señora Suka. Para mm, terminar el debate, e informarles a... Puno hvala, gospođo Šujica. E, ovime ste zaključili raspravu i... Sada još želim reći da za amandmane imate vremena do 13. travnja do 17 sati poslije podne. Sada krećemo na četvrtu točku dnevnog reda, na strategiju EU-a za jednakost muškaraca i žena nakon 2015. godine. Gospođa Nojhal, izvjestiteljica, preuzima riječ. Hvala lijepo što ste mi dali riječ, ja ću biti vrlo kratka. Ja sam evo, prezentirala nacrt te strategije i mi smo sad zapravo imamo 450 smo dobili zahtjeva za amandmane. Ja bih mola za svih 450 amandmana reći jasno i glasno hvala. Jer svako ko si uzeo to vrijeme, ko je sjeo za pisači stol i formulirao amandmane, znači da je zainteresiran da ovdje stvarista zajednički napravimo dobru strategiju i mislim da je bitno da mi objedinimo svi našu energiju i stvarno napravimo dobru strategiju. Trenutno smo još uvijek naravno na početku, mi moramo sad još ove sve kompromise sadržajno povezati i grupirati, ali se želim još isto tako zahvaliti svim suradnicima i cijelom tajništvu koji su sjajno već unapred radili na tome. Inače da odredimo tri bitna cilja. Jedan cilj mora biti da se sadržajno zaista s tom temom pozabavimo i suočimo direktno i otvoreno. Drugo, da to bude ljudski fer Jer to znači ako imamo neke puta različita mišljenja, ne znači da se ne smijemo poštivati. Jer čak i ako imamo različita mišljenja, moramo pokušati naći zajednički put. A zadnji cilj treba biti da zaista učinimo korak naprijed u izjednačenju prava, u ravnotežnosti prava muškaraca i žena u Europi. I to bi samo bilo ono što sam vam htjela reći. Ja sam inače otvorena za sve sugestije. Pojedinačno ću razgovarati još sa izvjestiteljicama iz Sjene i individualno ću se pozabaviti svakim novim zahtjevom za izmjenom, novim amandmanom i novim prijedlozima i već sada se veselim svakom našem budućem susretu koji će biti vrlo e, vrlo kulanta nadam se, i konstruktivan. Hvala lijepo, gospođo Noel. Ova izvješće je pokrenula i vrlo intenzivan rad u našem odboru. I to upravo pokazuje i ponovno dokazuje koliko važnosti pridajemo tom radu i poziciji koju ovaj parlament mora zauzeti i prema komisiji da bi se ta strategija provela i uskladila. sada gospođa Kalpet, to izvjestitelji smjene dolaze na riječ, gospođa Kalpet iz e, Pučke stranke. Hvala lijepo. Ja bih prije svega se željela zahvaliti gospođu na suradnji. Mislim da ste bili vrlo, vrlo otvoreni i da ste zapravo odradili lavovski dio da se ta strategija postavi na noge i da dobijemo prvi kostor Mi ne moramo nužno imati uvijek isto mišljenje glede svih točaka strategije, ali unatoč tome sam isto tako uvjerena i da će biti moguće među nama postići kompromisem u onim točkama u kojima se ne poklapamo sa svim, a da pritom i mišljenja i bitne stvari nas pučana ne budu zanemarene nego da budu uzeti u obzir. Ova strategija je inače sjajna jer je najvažnije. Stvari ja sam ukupno 24 amandmana pardon, 44 amandmana podnjela, koji sad služe tome da se nađu one najvažnije, ključne stvari oko kojih će se moramo dogovoriti. Inače, moje polazište je bilo tako da je to jedno jako široko područje i da ne trebamo još dodavati druga područja i još proširivati e, dakle područje naše zajedničke strategije. Stoga mislim da je dovoljno, da je potrebno, ali i dovoljno zabavljati se temama koje nisu obuhvaćene subsidijarnošću. Jer mi ne trebamo ovdje raspravljati o subsidijarnosti više, nego se trebamo koncentrirati na isključivo strateške točke u našoj strategiji, našem budućem zajedničkom stavu prema pitanju ravnopravnosti muškaraca i žena u sljedećoj fazi nakon 2015. Sa kolegicama i kolegama sam isto tako razgovarala u kojoj mjeri se ovo gospodarsko stanje i ova kriza odnosi na pitanje te ravnopravnosti. Dakle, taj aspekt treba doći ako, i u ovom, ovoj strategiji posebno do izražaja i mislim da ćemo na taj način i mi dati svoj doprinos kasnije buduće popravljen dakle izlasku iz krize. I mislim da, jer ravnopravnost muškaraca i žena će u čitavom nizu politika popraviti situaciju i pridonje zapravo jednom gospodarskom oporavku. Mislim da je dakle to apsolutno vezano i za naš budući gospodarski rast. Doista, tema žena, zatim na koje žive u ruralnim područjima, isto tako jedno jako važno pitanje. Njihov položaj, položaj žena na selu je to je nešto čemu se to treba biti uzeto u obzir kod, u ovom izvješću i to sam u jednom amandmanu podnjela. Zatim uloga medija, nju treba također spomenuti. Tu prvenstveno mislim na negativnu sliku koja e, nastaje uglavnom redovno u medijima. Zatim statistički podaci, o tome smo isto puno govorili, moji prethodnici su već ukazivali na važnost da imamo čvrste, koherentne i pouzdane, dakle, statističke podatke, ali da bismo do tog došli, potrebno nam je prvo imati jednu sustavnu kolekciju, jednu sustavnu bazu tih podataka, da, odakle možemo crpiti da nam slika bude kompletna. Još jedna strateška, važna, ključna točka je obitelj i obiteljska politika naravno uzimajući u obzir e, uvjete na tržištu rada i jasno ravnopravnost spolova. A onda se to povezuje i sa temom mirovina i mirovinskih osiguranja. Možda me gospođa predsjedajuća malo prije krivo shvatila, ali ja sam govorila o dobroj praksi u mom prošlom javljenju za riječ. Ja sam se nadala i mislila da će me čak predsjedavajuća pohvaliti, ali umjesto toga sam naružena. Mislim, riječ je o tome da žene u današnje vrijeme, u ovoj sadašnjoj situaciji dobivaju manje mirovine, a ne muškarci. Prema tome, naš cilj je da žene dobivaju veće plaće, da se to napokon izjednači, da više nema te grozne razlike između muških i ženskih plaća kako bi one i za starost bile bolje opskrbljene. A da bi u tome uspjeli, nama su potrebne dobre prakse. Jer mi to moramo se na kraju provesti u realnom životu. Prema tome, ako cijela naša strategija i sve rasprave ostanu samo prazna teorije, prazne riječi, ništa nismo postigli a mislim da naše predržbe nisu daleko od realnosti. Zapravo ja mislim da je ova strategija kao i naš način razmišljanja kompletno čvrsto stoji na tlu realnosti, a u njoj jedna od vrlo važnih točaka upravo to da se smanji razlika između plaća za muškarce i žene tijekom radnog vijeka kako bi se kasnije njihova starostna skrb, odnosno mirovine, smanjile razlike među njima. Nadam se, zapravo vjerujem da ćemo moći postići kompromise s kojima ćemo svi biti zadovoljni, a ti kompromisi će se, kako se nadamo, odraziti i zapravo na konkretna rješavanje u bliskoj budućnosti svih tih problema. Hvala lijepo gospođo Galfeld. Ne, ne, nije to bila nikakva moja namjera da vas bilo kako ukorim ili ružim. Ja sam samo prijedlog kojeg ste vi dali procijenila, a neki misle da je to bilo pozitivno, a neki drugi misle... Da jako va da nije dovoljno ovdje govoriti samo o ženama koje se brinu za djecu jer ima i čitav niz drugih problema koje treba uzeti u obzir kada govorimo o položaju žene. Dakle, da se vratim još jedan put, ja apsolutno nisam vas željela ukoriti, nego sam samo htjela iznijansirati jednu mjeru koju ste vi bili predložili. U ime ECR-a, gospođa Vinjecka ima riječ. Hvala lijepo. Analiza dokumenta Europske strategije za izjednačenje muškaraca i žena od dvije, nakon 2015. upravo pokazuje da je ravnopravnost muškaraca i žena važna i za tržište i na tržištu a isto tako će pomoći i u uklanjanju različitih stereotipija kod obiteljskog i svakog drugog nasilja, ali i čitav niz drugih problema. No, treba istaknuti još nešto. Ugovori su evropske osnivačke već utvrdili da postoji ravnopravnost među muškarcima i ženama. I to je, međutim, naš odbor se bavi e, ravnopravnošću spolova u užem smislu. Riječ je o rodnoj ravnopravnosti i riječ je o rodno osvještenoj politici. Zatim, još jedno pitanje, pitanje abortusa, dakle u evropski osnivački ugovori i članak 13 bi tu htjela posebno, na njega bi htjela referirati, koji kažu da je osmišljavanje politike u odnosu na reproduktivna i seksualna prava da to spada u pravo nacionalnih zemalja članica. Dakle, Evropska unija tu nije nadležna ni za kakvu intervenciju na tom području. I to se važi isto tako i za zapravo bilo kakvu rezoluciju parlamenta. Jer um, mi zatim Pitanje je bilo nasilje obitelji i da li postoji u neki strukturni razlog prvo zbog postojećih jaza i neravnopravnosti e, spolova da za takvo nasilje da se ono još eskalira. To je isto aspekt kojeg treba ovdje jako obraditi. Ali pitanje izvora nasilja moramo gledati ipak u širem okruženju, socijalnom, okruženju povezano sa nezaposlenošću, sa recimo možda pristupom nasilju i pornografiji preko medija koji je danas bezproblematično uvijek prisutan. Zatim nepoštivanju braka, omogućavanju svih vrsta drugih e, vrsta veza koje imaju zapravo jednaki društveni ugled, a i drugo. Zatim zloporaba alkohola, narkotika i ostalog. Zatim e, zloporaba ili korištenje i življenje u prema bračnim, odnosima i bez sklapanja ikakvog braka i bez preuzimanja dodatnih odgovornosti. Dakle, to je taj širi kontekst u kojem treba i taj korijen, uzroke nasilja tražiti. Potom, uloga žena i majka. Mislim da se to ne bi nikako trebalo u okviru jedne um, samorodno osvještene politike razmatrati jer e, neće li žene recimo koristiti svoje tipične ženske zadatke i žensku ulogu i iz toga izvlačiti koristiti. Zatim odgoj djece i održavanje obitelji, kako to vrednovati adekvatno. Mislimo da bi se strategija odnosa muškaraca i žena trebala prvenstveno e, bazirati na suradnji i jednakim šansama, jednakom pristupu uz naravno poštivanje i razlika između spolova. Nije riječ ovdje ni o kakvom feminističkom obrani, niti o nekakvoj borbi, jer ako se krene tim putem, mislim da se pozicija žena neće nikako poboljšati. U cijelosti e, visoko pozdravljamo, dakle poštujemo i visoko pozdravljamo sve napore da se ovim izvješćem učini nešto za žene. Pogotovo mislimo da se treba još više učiniti kad je u pitanju materinstvo, porod i mislim da treba učiniti više na provođenju jedne politike prijaznije i poticajnije za obitelj. Jer e, to je naravno jedna osnova, pogotovo u mojoj domovini Poljskoj, koju mi ne želimo nikako uništiti i ne želimo e, promijeniti značenje te institucije te zajednice. I ne želimo nikako da se e, pod rodnom osvješćenostu e, startaju različiti napadi na obiteljske strukture i na naše tradicije u kojima živimo. Hvala lijepo. Hvala lijepo, a riječ sada ima za Alde, gospođa Mener. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Hvala i kolegici Noišel na njenom velikom poslu koji je već do sada odradila na ovom izvješću. Ja sam u ime Alde ovdje podnijela amandmane i tu u tim amandmanima povdvukla upravo ona područja koja nam se čine najvažnijima. To je tema neujednačenosti kod mirovine, zatim mobbing, bullying na radnom mjestu, stalking i seksualno zlostavljanje ali kao što ste i vi rekli gospođo izvjestiteljice i dobro to naglasili, broj pristiglih amandmana je prilično impresivan, pa bih ja tu htjela vrlo jasno kazati da smo vrlo otvoreni za sve kompromisne prijedloge s vaše strane, a mislim da naš zajednički cilj mora biti, a mislim da on to i jest, mora biti dakle da stvorimo jednu jasnu i snažnu strategiju koja će komisiji pokazati da parlament ovdje odlučno ide svojim putem. Inače, dijelim vaše ciljeve kad kažete da se želite zapravo što se sadržaja tiče čvrsto, ali apsolutno tolerantno za sve što je ljudsko i vrlo prijazno prema ljudima nastaviti. Dakle, u tom tonu i tom raspoloženju želite nastaviti rad na ovoj strategiji. Hvala lijepo. A sada ime zelenih gospodin Ortesun. Da, uz svo poštovanje neki puta je teško saslušati sva ova razmatranja koja se tu u odboru iznose. U svakom slučaju hvala lijepo izvjestiteljici na njenom velikom poslu, jer taj rad odgovara onom što mi sebi zamišljamo kao strategiju, a ima ima i nekih točaka koje su nama posebno važne. Naime, moramo imati jasne indikatore da bismo mogli ismjeriti naš napredak ili ne napredak u nekim područjima. Znači, trebaju nam alatke i mehanizmi da možemo stvarno izmjeriti da li smo napredovali ili smo išli unatrag. To je jedan od važnih elemenata strategije. Ne želim sad ovdje ići previše u šurinu i to duljiti. Mi smo podnijeli čitav niz amandmana, ali o tome možemo kasnije razgovarati na sjednicama izvjestitelja u smjeni. Ima tu jasno nekih točaka koje su nama važnije, nama iz zelenih nego druge, ali to su od drugih, to su recimo pitanja i ravnopravnosti za LGBT zajednice, mislimo da je to jako važno. Zatim uloga politike drastične štednje, kako se to odnosi na E, upravo ravnopravnost e, rodnu, ravnopravnost spolova, i, jer mislim da se mi ne možemo strategiju nikako izolirati od postupaka europskog semestra. To bi bila velika greška i u europskom semestru se stvaraju politike koje žele spriječiti nejednakosti. E, mi bismo podnijeli još nekoliko amandmana koji će ciljati na to da se ravnopravnost mora zajamčiti i kod e, borbe protiv e, klimatskih promjena. Za nas je to jako važan aspekt, pogotovo ovdje u oči samita u Parizu klimatskog. Zatim pitanja u vezi nasilja, to sve mora biti ovdje obrađeno, uzeto u obzir. Zatim, unatoč teškom stanju, u raspravi o, roditeljskom, dakle o porođajnom, to moramo spomenuti. Znamo da je to jedno pitanje koje je za sad blokirano i zato to tu spominjemo, ističemo i na to na tom treba raditi. U svakom slučaju, ukratko, hvala puno izvestiteljici, mi smo apsolutno spremni surađivati s njom. Hvala gospodin Orteson, gospodin Gerike sad. Hvala lijepo štovana gospođo ja cijenim kod vas vaš jasan i precizan jezik, dobro razumljiv. Ali dozvolite mi da još kao izvjestitelj iz smjene koji je pratio ovo izvješće u Amplu, još, Amplu, da kažem još nekoliko napomena. Prvo želim kolegici Kozlovski zahvaliti za njenom vrlo stručno mišljenje, ali ipak me onda smeta što i vi, gospođo Nojhil, i oni zapravo ovdje prezentirate stvari i ulazite u stvari koje nisu samo u ingerenciji Evropske unije, pogotovo gender mainstreaming. Da ja nisam protivnik rodno osvještene politike, ali kako se već kaže lijepo u naslovu, mi govorimo o ravnopravnosti muškaraca i žena i na to bih ja ograničio i rodno osvještenu politiku, jer inače je pod rodno osvještenu politiku imate 40 do 50 drugih znanja. Ali iza te naslova se skriva jedan, jedna kolekcija različitih pojmova koja tu nema, koje tu nema mjesta. Čini se kao da recimo, onda osim toga za svaki iz ovoga, kad se čita da je svaki mjesec kojeg je majka s djetetom provela doma, da je to izgubljen mjesec. Međutim, ove ovoj dvorani sigurno ima mladih majke. Pa ih pitajte da li ono vrijeme koje provedu doma zaista doživljuje samo kao rupu u svom životu. Ja sam inače imao sreću, imao, sam sedmero djece pratiti na putu od rođenja do života i do izlaska u vlastiti život. Ja kao otac sam to uživao u tome i svaki dan sam zapravo uživao i cijenim ga visoko i to nije bilo nikako rasipanje ni snage, ni stručnosti, ni manpowera. Prema tome, kao što sam to već više puta ovdje rekao, to treba i adekvatno nagraditi. A onda još nešto što me beskreno ljuti i to želim to ovdje kao dodatak naglasiti, a to je pitanje prekida trudnoće. Vi svi znate kako smo mi glasovali o izvješću Estrela plenarno i na kraju o Tarabela izvješću. Europa na to jednostavno nema što reći. Prihvatite subsidijarnost i prestanite to stalno ignorirati. Prestanite sa svojim igrarijama ideološkim koje će zapravo svaku razumnu konstruktivnu obiteljsku politiku u ovom domu otrovati. Već samo vaše ponavljana formulacija da pristup seksualnom reproduktivnom zdravlju je jedno temeljno ljudsko pravo, već to je zapravo izrugivanje onim nerođenim. Ali i majkama koje se nađu pred teškim odlukom da li zadržati ili ne bebu i da li ići ili ne na abortus. Ali nemojte to pretvarati u pozitivno pravo. Ja sam toga mi je žao i za onim dobrim osnovama vašeg izvješća kojih ima dobrih pristupa i dobrih elemenata. Oni jednostavno nestanu jer predaleko odete u ideološka razglabanja. I mislim da ponovno gubimo jednu šansu ako se to ne bude nekako na kraju uspjelo uskladiti. Ja nadam se da ćemo na kraju svi skupa doći do nekog dobrog rezultata i kompromisnih dogovora. Hvala, gospođa Vart. Vi imate riječ. Um, thank you very much. I'll try and be very... Hvala lijepo, ja ću pokušati biti vrlo kratka. E, zaista visoko cijenim ovaj rad kojeg je moja kolegica Marija odradila. Bila je to jedna velika šansa da malo pogledamo u detaljima i te različite amandmane raspravljamo o njima sa našim kolegama. Ovo je strategija za budućnost, to nije o prošlosti to nije o starim pogledima koji su ostali uski, pre, preuski i, zaostali o tome što je obitelj. Mi moramo biti realistični u odnosu na svijet u kojem živimo i na tome kako obitelj danas izgleda, kako se manifestira danas i kako će tek u budućnosti izgledati. Osim toga trebamo dati potporu onim ljudima koji se definiraju i familiju na svoj način, a ne na onaj način kako mi to gledamo. Jedan od mojih kolega iz, Poljske je puno govorio o poštivanju između rodova. Najbolji način da to postignemo je ako pustimo i ako dajemo pravu edukaciju mladim ljudima gdje će naučiti kako izgleda pravi odnos pun poštovanja i reciprociteta među ljudima kako bi mogli se zapravo lakše nositi sa ovim porastom nasilja u svijetu i polako ga spričavati. Mislim da je rad sa mladim ljudima na raznim razinama i osiguranje da imaju sigurne prostore kojima mogu naučiti kako izgledaju najbolje odnose, kad mogu vižbavati kroz različite e, prave oblike edukacije, to, to je jedino ono što će im pomoć. Kada bismo ignorirali način na koji se društvo razvija mijenja i samo od sebe živi, mi ne bismo ništa učinili jer mi moramo prihvatiti da ljudi žive i sami sebe identificiraju i sami sebe zapravo definiraju u različitim novim odnosima. Isto tako sasvim različito izgledaju te obitelji, ili obiteljske jedinice. Prema tome mi moramo tome jasno uskladiti to sa i našom politikom. Hvala gospođa Hef. Hvala lijepo. A sada moram na početku odmah istaknuti kako smo zahvalni na radu naše izvjestiteljice i za one stvari u kojima se ne možemo, trenutno nismo baš na iskoj liniji, nadam se da ćemo moći postići kompromis i dogovoriti. Mi smo jedna zajednica sa puno sloboda i zajedničkim tržištem i prema tome imamo jako puno područja na kojima se nejednaki odnos između muškaraca i žena i silno odražava i to moramo e, ispraviti. A da bismo to tome uspjeli potrebna nam je strategija prava kako bi se zaista onda bili ravnopravni. A to zbilja nismo, evo primjeri iz tržišta rada. Najbolje o tome govore. Ako pogledamo kako su plaće muškaraca i žena za isti rad, još uvijek različite. Čak i kad su kad su i kompletno istog e, nivoa obrazovanja, opet žene dobivaju u prosjeku 16%, 16% manje od muškaraca. Osim toga su sve zemlje članice e, potpisale ista zapravo zajamčena temeljna prava, međutim stanoviti kada su postale članice Europske unije, ali neke zemlje članice krše ta temeljna prava i je pogotovo u prava u koja spadaju i prava ravnopravnosti. Znate, mi nismo samo zakonodavci, mi smo ujedno i oni koji djeluju na formiranje mišljenja u Europi. Mi smo oni koji možemo i najbolje prakse najlakše slati dalje, predavati. To je jedna od najvažnijih zadaća koje mi kao parlamentarci u Europi imamo. Mi moramo širiti primjere najbolje prakse. Riječ je o ravnopravnosti spolova, riječ je o ulozi muškaraca i žena u pojedinim zemljama i njihovoj poziciji. Ali to je problem koji se mora riješiti bez obzira kako mu pristupili i zato kažem trebamo posebno razmjenu najbolje prakse. 2014. je prošla, 2015. smo još uvijek nemamo ravnopravnost, niti kod plaća, niti kod napredovanja u karijeri, niti pod uvjetima zapošljavanja, ni kasnije na poslu. To znači moramo se popraviti. Kad je riječ o strategiji, moramo uzeti u obzir i faktor demografije. Moramo povećati broj djece u Europi. A s druge strane, moramo imati i više žena na tržištu rada i moramo se pobrinuti da više žena dođe na tržište rada. Pogotovo sljedeće generacije će za, za njih će to biti bitno. A da bi to postigli moramo riješiti pitanje ravnopravnosti. Tri četvrtine žena koje rade zaposlene su ujedno paralelno odrađuju i sav posao u svojoj kući. I to treba riješiti. Jer očito ako se ne bude to s jednim dubinskim radom, jednom sveobuhvatnom strategijom počelo rješavati, se neće izmijeniti samo od sebe. Osim toga mislim da bi sve zemlje trebale profitirati od te naše buduće strategije, čak i one zemlje koje su u tom smislu dalje razvijene od druge. Gospođa Petir sada. Predsjednice, Evo mi na ovom odboru učestalo raspravljamo ponekad i satima o e, strategijama, izvješćima koje se odnose na jednakost žena i muškaraca e, i želimo svakako dati doprinos da tu jednakost i uspostavimo. Ponekad mi se čini da više vremena e, koristimo za ideološke rasprave nego za konkretne mjere koje bi trebale biti predložene. E, mislila sam da smo prilikom rasprave o izvješću koje je pripremao gospodin Tarabela apsolvirali da ne bi trebali dirati u nadležnost i ingerenciju država članica jer time potkopavamo ono što je temelj Europske unije, a to je subsidijarnost. Zbog toga moram reći da me žalosti e, što vidim u e, ovom nacrtu izvješća koje je gospođa Neufeld pripremila, da opet u poglavlju zdravlje se pokušava uzeti ingerencije koje Europskoj e, uniji ne pripadaju i molila bih da e, se ubuduće ne troši vrijeme i novac na izradu izvješća koja su u suprotnosti sa onim što jesu temelji Europske unije i koji narušavaju supsidijarnost. Hvala lijepo. Bueno, y antes de pasar la palabra a la comisión voy a intervenir yo, que aunque soy presidenta también. Hvala. A sada ću ja reći nekoliko riječi. Kao predsjedateljica mogu sudjelovati u raspravi. Mnoga pitanja otvorili smo ovdje danas, a na neka ću se od njih vratiti ovaj odbor mora obznaniti svoje mišljenje o tome kako raditi na konkretnim strategijama i koracima radi postizanja jednakosti između muškaraca i žena. U strategiji sadržane su različite aktivnosti na različitim područjima, a ona uključuju i područje propisa kad kada se radi o inicijativama razmjene najboljih primjera prakse ili pak nekim drugim inicijativama radi postizanja ciljeva. Trebamo razgovarati i trebamo razmjenjivati mišljenja. U ovom odboru ćemo zbog toga sastavljati izvješća koja predsjedništvo i članovi smatraju dovoljno važnima da bismo se potrudili. E, možete svi predlagati teme koje smatrate važnima i o kojima smatrate da parlament treba izraziti svoje mišljenje. Što se tiče Europe u 21. stoljeću, mislim da žene koje slobodno odlučuju o tome da neće biti majke niti supruge, predstavljaju žene koje su jednako potpune i jednako e, vrijedne kao ostali koji odlučuju e, biti majke i supruge. Mislim da se ne bismo trebali baviti time da žene stavljamo u određene uloge i da se na taj način vraćamo stoljećima unazad kada se svaku ženu trebalo udati i učiniti od nje majku. Ne, mislim da žene koje odlučuju ne biti majke i ne biti supruge ipak jesu u potpunosti jednako vrijedne kao i ostale žene. A sada gospođa Sestar. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala izvjestiteljici na radu na ovom predlogu izvješća. Ovo danas je važna rasprava. Razgovaramo o budućnosti politika za jednakost spolova i to u trenutnom sazivu parlamenta i komisije. Sada dovršavamo postojeću strategiju eh, do eh, koja se bavi razdobljem ove godine i temom jednakosti muškaraca i žena. Mi zbog toga i ovu raspravu slušamo sa visokom dozom zanimanja. Jednog, jednakost spolova je jedno od temeljnih načela sadržano u ugovorima o EU. Radi se ovdje o pravima, temeljnim pravima i muškaraca i žena, a to su time ljudska prava. Ovo su prava koja imaju i ekonomsku dimenziju i važnost. Muškarci i žene trebaju sudjelovati u izgradnji društva i sudjelovati u izgradnji tržišta rada. Postoje tri aspekta koja vidimo u ovom prijedlogu izvješća. Kada razmatramo sva tri područja vidimo da govorimo o vrlo širokom području tema. Mi bismo voljeli da e, parlament i komisija e, zajednički osmisle prioritete i područja rada. Imamo ograničene resurse i vrijeme na raspolaganju i zato trebamo surađivati. U Junkerovoj komisiji odlučeno je odabrati i usredotočiti se na najvažnije projekte. U tom smislu se veselimo tome da se sastavi konačno izvješće parlamenta o budućnosti ravnopravnosti spolova u nadolazećem razdoblju. Hvala vam na svemu. Mi smo vam na raspolaganju naravno uvijek ako imate dodatnih pitanja. Puno hvala. Glasat ćemo 6. ili 7. svibnja. Još uvijek nemamo konačnu odluku o tome. Sigurna sam da će izvjestiteljica i izvjestitelji u sjeni iz različitih e, klubova osmisliti amandmane i osigurati vrlo široku potporu za ovo izvješće. A sada, dragi kolege i kolegice, krenimo dalje. Imamo sljedeću točku dnevnog reda, a to je poštivanje temeljnih ljudskih prava u Uniji. Gospođa izvjestiteljica Juto može uzeti riječ. Hvala. Gospođo predsjedateljice. Imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju pa ne mogu proći kroz sva temeljna prava žena danas. Međutim, izdvojila sam neka ključna pitanja od kojih možemo krenuti, a možda će kolege i kolegice dodati još nešto. Danas žene još uvijek trpe i nasilje i diskriminaciju, psihološko, fizičko i seksualno nasilje i diskriminaciju kao i nasilje prema djeci. Jednako tako radi se o napadanju ljudi koji se ne mogu obraniti, ali ne samo o tome, već i o tome da ne traže pomoć jer se boje posljedica. A tu su onda i spolno uznemiravanje i stalking koje se danas može obavljati putem društvenih mreža i ostalih vrsta moderne tehnologije. Ljude se može namamiti u situacije iz kojih je kasnije teško pobjeći. Zbog toga je ovo pitanje vrlo osjetljivo. Može doći do femicida, može doći do toga da žene prate, da žene pate od nasilja zbog zločina počinjenih radi očuvanja časti. Iz, to se događa u određenim zemljama ne nužno u Europskoj uniji, već u dijelovima svijeta gdje sloboda žena nije na visokoj razini. Tamo se takvi zločini iz časti događaju. E, mislim da je jako važno da se omogući ženama da usklade svoj radni obiteljski život, ali tu su i neki drugi problemi, homofobija, i slični problemi koji ne uživaju tako široku prihvaćenost, a jednako tako moramo um, razmišljati o problemu da se žensko tijela smatra um, mjestom zabave za muškarce. Osim toga imamo i više struke izvore diskriminacije bilo je slučajeva u kojima je žena diskriminirana ne samo zbog svog spola, već i zbog toga što je recimo imigrantica ili ima određenu vrstu invalidnosti. Kad kada imamo trostruku, ne samo dvostruku e, pojavu diskriminiranja. Moramo razmišljati o političkim kampanjama i e, odlučivanju a tu bi trebalo osigurati zastupljenost žena. Ja ne govorim o najvišim političkim razinama, već o lokalnoj razini. Tamo se žene vrlo često isključuje iz procesa odlučivanja. To je zbog eh, jednog poimanja svijeta u kojemu muškarci trebaju biti ti koji donose odluke. Morali bismo proći kroz trenutno stanje stvari, utvrditi poteškoće i zatim utvrditi rješenja. Zbog toga pozivam sve države članice da se posvete ovom problemu, da se pridruže nastojanjima Agencije za temeljna prava i nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjem kako bismo suzbili svaki oblik diskriminacije i nasilja. Imam i još neke stvari koje bih željela reći, ali najprije bih željela čuti što žele reći kolege i kolegice. Hvala gospođo Ajuto na svemu što ste nam rekli. Sada riječ dajemo svima koji žele uzeti riječ, gospođa Jela Sender. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Hvala izvjestiti učiteljici, na trudu. Čuli smo sada kako se krše temeljna ljudska prava žena. A kad kada pate od dvostruke ili trostruke diskriminacije. U ovom izvješću govori se i o problemima s ljudskim pravima u Europskoj uniji trebalo bi i više razgovarati o ovome. Svaki oblik diskriminacije prema ženama jest kršenje ljudskih prava u Europskoj uniji. Treba razmišljati o višestrukim razinama problema sa ljudskim pravima. Reći ću sada još nekoliko stvari imamo sve višu stopu trgovanja ljudima. Ljudima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja i radnog iskorištavanja, a postoje i konkretni slučajevi u kojima je vrlo teško utvrditi na koji način se e, počinjavaju takva dijela. Institucije su tu kako bi zaštitile interese žena, posebno kada se radi o osobama sa invaliditetom. Postoji i uznemiravanje vezano uz radno mjesto i rad, posebno u područjima gdje tradicionalno više rade muškarci, barem je takav slučaj u Španjolskoj. Mislim da to naglašava upravo potrebu da vrlo konkretno razmišljamo o određenim područjima u kojima žene trpe posebne oblike diskriminacije i nalaze se u vrlo teškoj situaciji, kad kada nemaju pristup pravosuđu. Nalaze se u jednom okruženju koje ima posebnu narav i zbog čega im je teško zatražiti pomoć ili se obratiti sudu. Što se tiče ostalih tema, željela bih istaknuti ne samo poteškoće ekonomske i financijske naravi, već i ostale. nailazimo na slučajeve dvostruke nevidljivosti. Mislim da bi bilo dobro da u izvješće zbog toga e, unesemo još neke konkretne poteškoće. Što se tiče institucija, barem na istoku Španjolske, došlo je do velikih rezova. Imamo desničarsku vladu a takve vlade katkada ne prepoznaju sve oblike i razloge diskriminiranja. To je nužno kako bismo osmislili skup alata s kojima ćemo suzbijati diskriminaciju. Mi ćemo vam predložiti neke amandmane kako bismo dogradili izvješće. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ja sada ne govorim o svoje ime, nego zastupam gospođu Materu, sad sam da tako kažem, njezina glasnogovornica. Ona je inače izvjestiteljica u ime Pučke stranke. Međutim, spriječena je bila danas, pa je eto mene zamola da je zastupam. Dakle, prvo želim zahvaliti našoj izvjestiteljici i Pučani će vjerojatno poduprijeti to izvješće. Imamo samo jedan problem u stavku 2. Tamo gdje izvjestiteljica govori, poziva zemlje članice da za institucije ravnopravnosti zajamče financiranje, kako te institucije koje se bave ravnopravnošću mogu zaposliti dovoljno ljudi i biti učinkovite. Dakle, mi ovdje ne kritiziramo cilje, nego način na, na koji je formuliran taj stavak. Tu se polazi od toga da institucije ili bilo kakve ustanove koje se u nacionalnim okvirima bave pitanjem ravnopravnosti, da su one ostaju u nadležnosti zemalja članica. A to pitanje nadležnosti nije po prvi puta problem. Evropska unija na tom području nema ovlasti i bi zapravo htjeli da to i ostane tako. Stoga ćemo predložiti novu formulaciju za ovaj stavak koja formulacija će puno bolje odgovarati zapravo E, temeljne raspodjele nadležnosti Europskoj uniji. Osim toga, bi voljeli podsjetiti i skrenuti pažnju na sporazum iz Istambula. Što se tiče zlouporabe, iskorištavanja žena i zlostavljanja žena i mislim da bi onda upravo na temelju tog sporazuma iz Istanbula napravili nekoliko prijedloga kojima bi obogatili ovi ovo izvješće. Nadalje bi željeli poduprijeti i čak istaknuti e, važnost razmjene najbolje prakse među zemljama članicama. Mi ćemo inače poduprijeti sve e, kompromisne dogovore, sve ono što ne zadire i ne, ne, ne krši i ne vrijeđa načelo subsidijarnosti. Mm, pritom naravno zastupajući ciljeve koji su nam svima važni. Gospođa Matera ne bi poduprla kada bi u amandmanima došlo do izmjene imigracijske politike Europske unije. mi mislimo da tu nema nikakvih pregovora, ni kompromisa, ni natezanja. Imigracijska politika iza svega. Hvala lijepo. Hvala riječima sljedeća govornica gospođa Mudi. Hvala kao i ostali kolege, pozdravljam eh, donošenje ovoga izvješća, posebno stavka B gdje se daje definicija nasilja nad ženama što uključuje i psihološko nasilje, mislim da je to iznimno bitno što se tiče višestruke diskriminacije nad ženama u obrazovanju, osposobljavanju i uslugama, mislim da treba mnogo raditi na području obrazovanja u tehničkim znanostima. Htjela bih se osvrnuti na stavak treći i činjenicu da je potrebna dostatna nezavisnost i autonomija nacionalnih instituta za rodnu ravnopravnost iz naše perspektive u Ujedinjenoj kraljevini došlo je do značajnih rezova u tim institucijama, što znači da je to zapravo dovelo, odnosno proizvelo neke posljedice na jer ako se nečija prava ne upražnjavaju, to de facto znači da ona ne postoje u tom smislu želim e, nešto e, reći, izniti taj komentar vezano uz komentare koji su sada izneseni. Hvala lijepa. Samo da zaokružimo ovu temu. Rok za predlaganje amandmana je 7. svibnja. Možete već sada predati amandmane, možete ih poslati elektronskom poštom. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Sigurnosni izazovi na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Izvjestiteljica je Marija Reno. Hvala predsjedateljice što se tiče ovog mišljenja na izvješće odbora za vanjske poslove, a tiče se sigurnosnih izazova na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Ja sam se usredotočila na ti teme. Kao prvo potreba za promicanjem jednakosti između muškaraca i žena općenito, te borba protiv nasilja nad ženama. To se posebno odnosi na dijalog između Europske unije i spomenutih regija, zatim drastične posljedice preuzimanja e, vlasti od strane islamske države, dakle ropstvo i drugi zločini se tamo počinjavaju nekažnjeno, treba poduzeti sve mjere kako bi se spasile žene i djevojčice u tom području i na kraju e, posebno osjetljiv položaj žena i djevojčica koji su izbjeglice. Žene i djevojčice nemaju odgovarajuću zaštitu u izbjegličkim logorima i vrlo često su žrtve nasilja, a istovremeno bi trebale biti zaštićene na području tih logora. E, dakle, nadam se da će kolege, posebno izvjestitelji i sjene, omogućiti da unaprijedimo tekst ovoga izvješća, da kako mi imamo ograničeno područje, e, međutim mislim da možemo unijeti neka poboljšanja u tekst. Hvala, zahvaljujem kolegici Areni. Kolegica Galpelč ima riječ. Hvala lijepo predsjedavajuća. Gospođa Gabriel je moja kolegica koju isto tako ovdje mijenjam. Kao izvjestiteljica u smjeni, sjeni, kolegica se ispričava što nije mogla biti prisutna, ali morala je ostati u Bugarskoj jer tamo su neke stvari se pojavile, međutim smatrala je vrlo važnim da se upoznate s njenim stavom. Prvo je željela zahvaliti gospođi Areni i čestitati je na ovom sjajnom nacrtu izvješća. Kolegica Gal smatra da je to vrlo precizan nacrt izvješća i koje vrlo dobro oslikava situaciju žena u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. Gospođa Gabriel smatra da bi se ovaj tekst još trebao nadopuniti sa različitim amandmanima i koji se tiču uglavnom triju najvažnijih točaka. Prva točka je pitanje ženskih prava koje treba koje se treba razmatrati na sastancima Arapske lige. Drugo, e, uloga i položaj žene u odnosu na mir i stabilnost, njihov utjecaj na mir i stabilnost u toj regiji. Treća stvar, mogućnost e, ovog izvješća bi se trebale koristiti, dakle ovo izvješće treba koristiti za Europsku službu za vanjsko djelovanje i Europsku komisiju i pozvati ih da oni zajamče da sve veći broj e, žena sudjeluje u misijama Europske službe za vanjsko djelovanje i komisije u tim regijama. Hvala lijepa. Kolega Orta Sunca da ima riječ. Ako nitko više ne želi uzeti riječ. U tom slučaju ćemo dati riječ predstavniku Europske službe za, vanjske, vanjsko djelovanje. Hvala lijepa. Ja bih prije svega htio reći, odnosno zahvaliti odboru i zaslanstvu zastupnika koji su sudjelovali na 50 devetom sastanku o statusu žena koji je održan u Njujorku i to uvelike doprinosi našim naporima u ovom području. Što se tiče ovog nacrta mišljenja, mi ga pozdravljamo u kontekstu jedne šire rasprave o izvješću odbora za vanjske poslove koji je izradio kolega Pejon. Dakle, zahvaljujem kolegici Areni i kolegi Pejoni na raspravi. Mi smatramo da je ta rasprava vrlo korisna s jedne strane zato što se mi u Europskoj službi za vanjsko djelovanje uglavnom slažemo sa idejama koje su navedene u izvješću, dakle rješavanje sigurnosne situacije, osnaživanje e, demokracije i produbljivanje suradnje. Mi smatramo da su to da je to dobar odabir prioriteta. Naša služba za vanjsko djelovanje također radi na promicanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti e, sa e, Ligom arapskih država. Kao što znate, Arapska liga, naime u 11. mjesecu su predstavnici Arapske lige bili u ovome domu u sklopu jednog programa Spring Forward for Women, što se financira u okviru zajedničkog programa suradnje između Europske unije i Arapske lige. Dakle, mi pozdravljamo i ovu raspravu u tom kontekstu. Što se tiče Unije za Mediteran, podsjećam da postoji mehanizam za praćenje nakon konferencije koja je održana u Parizu 2013. godine. Tamo je donesena jedna deklaracija e, nakon koje će uslijediti čitav niz sastanaka. Imaćemo ćemo tri ad hoc sastanka. A, sve to u kontekstu predstojećeg ministarskog sastanka sljedeće godine. Hvala lijepa. Zahvaljujem na informacijama. Rok za predlaganje amandmana je 13. četvrtog u 17 sati. Možemo zaključiti današnji sastanak, a sutra nastavljamo u 10 sati ujutro. Hvala.